Mes chers collègues, nous reprenons notre séance. Alors... Poštovani kolege, nastavljamo sa radom. Veliko zadovoljstvo mi je na ovom odboru pozdraviti gospodina Milija koji je e, direktor Europske agencije za pomorsku sigurnost i na samom početku mu se želim najprije zahvaliti za svaki put kada je došao na naš e, odbor za vrijeme cijelog mandata. Svaki put ste došli nam objasniti nove zadatke, kao na primjer e, e, poteškoće sa migracijama na Sredozemnom moru, onečišćenje mora, kao i pomoć koja se pruža pomorskom sektoru za smanjenje emisija sumpora. Sve to su zadaci koji se nadovezuju na uobičajene zadatke vaše agencije i želim ovu priliku iskoristiti da bih naglasila velik značaj uloge vaše agencije i pohvalila vaš rad u inspekcijama e, plovila koje su dovele do toga da imamo mnogo manji broj nesigurnih e, plovila, samim tim se smanjuje i rizik od nesreća kao i rizik od e, ekološkog onečišćenja. Sve to je povezano usko uz vaš učinkovit rad. Naš odbor je oduvijek tražio više financijskih e, sredstava koja bi se trebala dodijeliti EMSI kako bi mogla ispunjavati sve svoje zadaće. Ja sam uvjerena da će ovaj odbor nastaviti podupirati vašu agenciju, a sada ću vam predati riječ kako biste nam mogli reći čime se vaša agencija bavila e, protekle godine i koji izazovi stoji pred vama za narednu godinu. Hvala vam još jednom što ste sa nama, a nakon vašeg izlaganja ćemo imati i raspravu sa zastupnicima. Hvala. Hvala najljepša, gospođo predsjedavajuća. Još jednom e, vam želim čestitati na imenovanju na mjesto e, predsjednice ovog odbora. E, poštovane Poštovani zastupnici, dame i gospodo, još jednom se želim zahvaliti ovom odboru koji mi je pružio priliku da vam dam najnovije informacije o aktivnostima agencije i izazovima koje stoje pred nama. To je za mene jako bitno, kao i za svoje osoblje u Lisabonu, da e, svake godine imamo priliku predstaviti nam predstaviti vam naše prioritete za naredne mjesece. Sam fokus za EMSU za 2017. godinu će biti ispunjavanje osnovnih zadaća koje su dodijeljene agenciji od strane e, su zakonodavca kao i e, financijski okvir i kadrovska služba koja nam je na raspolaganju. E, prošlog listopada ste nam ponovno iskazali povjerenje e, tako što ste usvojili najnovije izmjene i dopune e, uredbe o osnivanju ove agencije koja uzima sada u obzir i europsku suradnju sa obalnom stražom. Ja sam siguran da e, ćemo mi nastaviti ispunjavati ciljeve i 2017. godine trebamo smanjiti za 10% naše osoblje do kraja godine, a istovremeno možete vidjeti na ovom grafikonu mandat agencije je proširen e, i Također su nam dodijeljena nova sredstva kako bismo mogli ispunjavati nove zadaće vezane uz obalnu stražu. Podržavanje obalne straže nije nešto novo za agenciju. Ovo je zadaća koja je bila jedna od naših glavnih aktivnosti od e, samog početka. To možete vidjeti na ovom sladu. Ono što se mijenja sada je sama dimenzija i opseg rada kao i e, činjenica da će velik broj vlasti imati veliku korist od našeg rada kao što je to e, predviđeno od strane su zakonodavca. 2017. godine EMSA će surađivati sa EFKOM i Frontexom na tri područja e, razmjena informacija, poboljšanje nadzora pomorskog prometa koristeći nove tehnologije i e, izgradnja kapaciteta. Danas je EMSA glavni institucionalni pružatelj E, informacija o pomorskom sektoru u Europu. U Europi naš sustav SafeSeaNet e, obrađuje 19 milijuna poruka dnevno iz različitih izvora te ih uspoređuje sa svim drugim informacijama na raspolaganju. Ova Ovakva e, slika pomorskog sektora je slika koju dajemo na raspolaganje relevantnim europskim agencijama i nacionalnim tijelima u različite svrhe, a između ostalog i za potporu obalnoj straži. Mi ćemo nastaviti surađivati sa EFKOM i Frontexom kako bismo pružili najtočniju sliku pomorskog prometa. E, veoma je bitno imati relevantne informacije u e, doglednom vremenu kako bismo e, mogli pružiti odgovarajuću potporu, zato su sada naše usluge dostupne i putem pametnih telefona. E, tehnologije za nadzor se mijenjaju veoma brzo. EMSA u skladu s radnim programom je 2016. godine radila na e, jamčenju niza usluga koje se tiču bespilotnih letjelica. Od proljeća ćemo e, moći pružati ove usluge europskim agencijama i nacionalnim nadležnim tijelima kako bismo podržali širok spektar njihovih aktivnosti potpore obalnoj straži. Imamo e, kratke i e, e, odnosno imamo bespilotne letjelice koje će moći se koristiti i u operacijama spašavanja kao i kontrole sigurnosti plovidbe, otkrivanja onečišćenja, E, nadzora ribarstva i e, primjene zakona. Jačanje ovog zadatka vezanog uz potporu e, obalne straže je povezano i uz obuku i izgradnju kapaciteta. Agencija je već izradila program obuke, uključujući i e obuku o odgovornostima država luke, zastave i obale. A ovdje možete na desnoj strani ekrana vidjeti e, naš modul za obuke, a imamo tako i e, druge module, ukupno njih 18, za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini. E, radi se o temama kao što je, na primjer, izgradnja plovila, uvjeti života na plovilima, skladištenje tereta i tako dalje. Sve vas pozivam da pregledate našu, naš nedavno objavljen priručnik o godišnjem pregledu nesreća na moru. Tu smo okupili sve podatke koje smo dobili od država članica. Ovdje možete vidjeti da broj nesreća se povećava što je utvrđeno na temelju dobivenih podataka. Ono što je novo u odnosu na posljednju publikaciju su ključni podaci o istragama e, nesreća kako bi se mogle izvući i pouke iz njih. EMSA je nedavno objavila i statistike o e, moreplovcima u Europskoj uniji gdje možete vidjeti e, sliku e, broja pomoraca u Europskom uniji koji imaju odgovarajuće e, certifikate e, i koji su bili valjani 2014. godine. Mi ćemo nastaviti prikupljati ove podatke i narednih godina kako bismo mogli kasnije vam predočiti trendove radne snage u pomorskom sektoru u Europi. EMSA će također nastaviti istraživati i koristiti potencijal sustava TETIS. Ovo je sustav koji je e, razvijen kako bi pružio potporu inspekcijama e, koje se obavljaju u državama Luke na temelju e, sporazuma iz Pariza i e, lakše obavljanje inspekcija predviđeno zakonom Unije. Sada imamo modul Sumpor koji se koristi u cijeloj Europi od e, siječnja 2015. godine kako bi se pratila dobra provedba revidirane direktive o Sumporu i do sad imamo sjajne rezultate. 2017. godine ćemo se usredotočiti na razvoj modula MRV kako bismo e, pomogli bolju provedbu e, odredbi o praćenju emisija ugljičnog dioksida To je za nas ključni izazov jer će to biti prvi sustav koji će biti na raspolaganju i koji e, će biti u interakciji ne samo s nacionalnim vladama, već isto tako i s tvrtkama diljem svijeta. Na proljeće ove godine AMSA će započeti novi niz tehničkih projekata e, potpore za e, Mediteran kao i Crno i Kaspijsko more. E, mi ćemo pokušati pomoći ovim zemljama da usklade njihove standarde sa europskim. Naš projekt će se temeljiti na prethodnim e, uspješno provedenim e, projektima koji uključuju, kao što možete vidjeti, i vježbe sa našom e, mrežom plovila koje se testiraju u susjednim vodama. When, kada, se, eh, kada govorimo o lakšem E, pomorskom prometu. EMSA želi pomoći e, komisiji i neizravno cijeloj pomorskoj industriji kako bismo imali usklažene propise u svim europskim lukama. Mi ćemo vidjeti na koji način e, najbolje uskladiti sve obrazce koje su vezane uz prijevoz tereta putem mora. E, također želimo imati i sve e, podatke koje prikupljamo putem naših e, satelita. To je dragocjen izvor informacija koji poboljšava sigurnost na moru. Pozicije, pozicioniranje samih plovila možda neće biti na raspolaganju E, stalno ukoliko se udalje previše od naših satelita, ali u svakom slučaju ćemo ih moći e, pratiti, sva ona plovila koja plove pod zastavom Europske unije i koja plove e, izvan europskih voda. Tu ćemo koristiti sustav sat AIS. Prošlog E, prošle jeseni agencija je dobila e, četiri ugovora za prikupljanje ovih e, informacija i dijeljenje dobivenih podataka. Kopernikus je kopneni satelitski program Europske unije. EMSA ima zadatak nadzora E, pomorskog područja uz pomoć ovog sustava. Nekoliko mjeseci nakon njegovog, e, početka njegovog korištenja već je dokazano da je ovo dobar sustav koji nam je pomogao da poboljšamo sigurnost na moru i borimo se protiv trgovine drogama. E, također, ovo nam može pomoći da e, pratimo izgubljene e, kontejnere na moru i pratimo transfer s plovila na plovilo. Ova agencija također igra jako bitnu ulogu u obalama u obalnim e, državama što se tiče onečišćenja e, naftom. EMSA sada ima jedan sveobuhvatan e, plan od 18 točaka, a sva plovila dakle nam moraju dati informacije o svojoj opremi. Radi se o plovilima koja su privatna plovila koja se koriste u komercijalne e, svrhe i koja su potpisala i takozvane stand-by ugovore sa EMS-om, što znači da su obvezatni e, pružiti pomoć ukoliko e, dođe do uzbune o onečišćenju u roku od 24 sata. EMSA također je na raspolaganju obalnim državama uz e, dodatnu opremu za e, nadopunu mreže plovila e, jer to je nešto što nije bilo prije na raspolaganju država Europske unije. Sada je to prisutno u Gdansku i spremni smo surađivati sa područjem Jadranskog mora. Dame i gospodo, nadam se da je ovaj pregled e, naših prioriteta i izazova za 2017. godinu e, vam e, pokazao sve čime ćemo se baviti u narednih 12 mjeseci. Naravno, ja očekujem vaša pitanja i Obnavljam vam poziv da dođete nas posjetiti u Lisabonu, u EMS-u i mislim da ćemo nastaviti dobru tradiciju koju je započela gospođa Montenegro de Aguar e, prošlog ožujka. Hvala vam. Hvala najljepša gospodine Mili na ovoj e, sveobuhvatnoj prezentaciji. Sada otvoram raspravu e, gospodin Wim van de Kamp e, ima riječ prvi kao jedan od koordinatora. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Veliko mi je zadovoljstvo vidjeti da je gospođa Montero zajedno sa nama i nadam se da će i ona postaviti neka pitanja. E, hvala E, gospodinu Miliju na ovom izlaganju. Ako sam dobro shvatio, vi funkcionirate kao jedna klasična e, agencija koja se E, bavi pitanjima sigurnosti i koja pruža potporu obalnoj straži e, na e, područjima zaštite okoliša, ali također ste govorili i o inovacijama. Govorili ste o satelitskim sustavima i sustavu Kopernik. Na koji način se može zajemčiti ta tranzicija E, vjerojatno se radi o tehnološkom napretku koji je e, zaista dobar, ali koji e, za sobom povlači pitanje i financijskih sredstava koje moraju biti dostatna. A znate da e, mi nikada nismo e, zadovoljni, da uvijek želimo ići još dalje, te vam stoga želim postaviti pitanje dokle ćete ići na Sredozemnom moru? Hoćete li ostati samo u okviru teritorijalnih voda Europske unije Nadam se da razumijete da ovo pitanje postavljam e, s obzirom na ono što ste vi rekli malo čas i s obzirom na pitanje e, tražitelja azila i svih e, nesreća na moru, na koji način spriječiti ljude da ulaze na plovila na libijskim obalama, na koji način obučiti obalnu stražu E, o ovim pitanjima i pitam se zapravo nemamo li previše agencija koje su zadužene za iste zadatke i ne dolazi li tu do preklapanja nadležnosti. Na odboru Envi nedavno smo razgovarali o razmjeni kvota. E, mislim da ste i vi spomenuli to pitanje te e, bih vas želio pitati sljedeće, hoćemo li na europskoj razini imati tu politiku razmene kvota? Ja znam da je ovo političko pitanje, ali ako mi možete reći e, što mislite o tome, bio bih vam zahvalan. Hvala najljepša, gospodine Ertu. Sí, muchas gracias, presidenta, y la felicito eh, Dobar dan i hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. Kao prvo želim vama čestitati na izboru za predsjednicu odbora. A dalje da se zahvalimo predstavniku EMSE. Koliko se ja još sjećam, zapravo se sjećam još jako dobro onih rasprava sa njegovim prethodnikom, kolegom Ritterom koji je bio na čelu EMSE, mislim to je bila čista arheologija, tako to zapravo se od danas čini zastarjelim i davnim. Iako mi je drago da sad čujemo koliko je to sve sad modernizirano i koliko je uznapredovalo. EMSA u svakom slučaju oduvijek uživa potporu u našim redovima i dobro je da radi na drugim područjima, ali sad to naravno čini cijelu priču puno složenijom. Međutim, ne smijemo pritom zaboraviti koji je primarni i onaj ishodišni mandat EMSE, a to je da pazi na sigurnost morskog prometa koji postaje, sve riskantnim zbog situacije i ovih novih događanja, pa samo pomislimo recimo kako situacija izgleda kroz Suezki kanal, pa kroz Gibraltar i tako dalje. Vidimo da je to sve teže i kompleksnije, a onda još tu dolazi čitav niz drugih problema kao što je zaštita okoliša i sve ono. Dakle, to je sve jako, jako komplicirano danas. Prema tome, Zanimljivo je kako im se širi područje rada, ali ne bi smjela pritom ispustiti iz vida svoju primarnu zadaću. I zato me i zanima da li vas to možda brine. Možemo li mi vam mi u nečem pomoći da lakše obavljate svoju prioritetnu zadaću? I možemo li mi recimo ponešto pokrenuti da da pomognemo u radu EMSE. U svakom slučaju je sve ovo vrlo pozitivno što ste vi eh, naveli, ali to je veliki izazov s kojim se EMSA mora suočiti, pa bi mi pokušali da to sve bude kak treba. Hvala. Gospodin Sigl. Hvala. Drago mi je da vas ponovno vidim. I evo, možemo zahvaliti na ovoj sjajnoj prezentaciji gospodinu Milevu. Imam više pitanja. Prvo, vaše nove funkcije, dakle suradnje sa obalnim stražama i patrolama. Kad sam vas podsjetio prije godinu i pol dana otprilike u Lisabonu, onda smo nešto tu i čuli nešto toga, ali vi dakle imate tamo oko 50 ljudi koji rade na tim novim zadaćama, kako ste rekli. Možete li se to malo još konkretnije opisati, kako to izgleda točno u praksi, što oni konkretno rade? jer jer čuli smo već da zapravo nema problema, to je u medijima kad se, da se uoči recimo jedan krijumčarski brod kad krene sa libeske obale jer znamo da recimo oni mogu maksimalno 20 km takav jedan brod krcat prepun migranata prevesti, a da dok ne budu uočeni. Šta onda činite i kako to onda ide? A drugo je možda naivno pitanje, to sam pitao i malteško pitanje ali, predsjedništvo, ali nisam dobio odgovor. U Sjevernom i Baltičkom moru smo postigli neke granice još 2015. godine Eh, nekih dozvoljenih ekoloških eh, da kažemo zagađenja i opterećenja. Uspjeli smo se dakle skinuti eh, te štetne emisije još 2015. do granica koje se mogu tolerirati prema ekološkim standardima. A sad nije li možda vrijeme da se postavi, postave iste takve iste takvi kriteriji i takva situacija za sredozemlje to je. Hvala gospodine Zile. Gospodine Telička, izvolite. Hvala lijepo. Evo imam nekog pitanja koja su već dobrim dijelom moji prethodnici anticipirali, ali evo još ponešto. Koliko god bilo kompleksna zapravo struktura vaše agencije, vi ste to divno prezentirali, ali jedna stvar mi nedostaje. Dakle, što ne ide dobro, što nije u skladu s našim očekivanjima gdje smo možda zaostali iza naših ambicija ili eventualnih nekakvih e, planova e, što se tiče vremena i termina. Gdje su ona uska grla gdje dolazi do zastoja u poslu? Mi smo naravno pročitali, čuli između redaka što je izbijalo da su zahtjevi koji se postavljaju nem su tako veliki da vam je život vrlo težak i kompleksan. Ali da nam kažete što je ono što vam možda najviše poteškoća pri E, priređuje i gdje imate najviše problema. Drugo, drago nam je da ste nam govorili o toj interakciji sa Kopernikosom i drugim satelitskim sustavima. No, moje pitanje uvijek na čitavom nizu drugih područja smo jako daleko od toga da možemo utilizirati, dakle iskoristiti sve ono što nam Galileo i Kopernikos mogu donijeti. Pa dakle, što vi mislite, gdje bismo trebali više poraditi, gdje bismo trebali više poraditi da isporučimo rezultate ovih skupocjenih satelitskih sustava? I da, jer kao što znamo oni imaju puno veći potencijal da nam pruže moguće usluge, servise, da nam pruže korist koju mi još uvijek nismo u stanju cijelu eh, iskoristiti, dakle kompletno eh, raditi s tim, pa onda gdje da se možda pomaknemo u tom smislu. Hvala. Gospodin Keith Taylor ima riječ. Hvala. Da, evo, lijepo je da vas ponovno vidimo u našim redovima. Mislim da svi pitaju isto pitanje u biti. Pa ću ga i ja ponoviti još jedan puta da bude vrlo jasna. Mene je duboko impresionira ovaj rad EMSE proteklih godina i potpuno sam svjestan da smo prošle godine na vaša leđa navalili još dodatne odgovornosti, da još nadzirete sve E, sve moguće instalacije, odnosno postrojenja za vađenje nafte ili za transport plina ili vađenje plina. I onda još i da pripomažete pograničnim, odnosno ovim stražama obalnim. Pa sad možete nam reći e, gdje su vam najveći problemi kod takvog pritiska, ogromnog tereta posla? Hvala gospodine Taylor, sada gospođa de votre arrivée. Evo, čim ste došli, odmah daj mi riječ. Hyvää päivää. se te Hvala lijepa. Žao mi da sam tako kasno stigla. Dakle, mene zanima nešto u vezi migracija diskusija više, diskusiju nismo više tako intenzivno vodili dalje, ali od pomoraca sam čula da ti problemi još uvijek nisu kompletno uklonjeni. Prema tome što bismo mi u parlamentu mogli učiniti kako bi tu temu izbjeglica i pitanje sigurnosti u pomorskom prometu jače povezali i više uzeli u obzir. Hvala. Madame Jackie Foster. Hvala. Jackie Foster, izvolite Uh, Hvala. Dobrodošli, gospodine Majlo. Hvala vam na vašoj prezentaciji. Samo nekoliko možda stvari koje bih tu istaknula, iako su neke već spomenuti. Dakle, kad se predstavljala direktiva o pomorskoj sigurnosti, o sumporu, onda smo razgovarali naravno gotovo o sigurnosti u pomorskom prometu, ali i ekološkim posljedicama. I sad bez obzira koje more bilo u pitanju, sjeverno ili baltičko ili nešto, međutim, prošle godine smo ponovno to pitanje otvorili kad su se brodovi počeli opremati novom, modernom opremom, prema kojoj nije bilo toliko emisija sumpora. Ali onda su oni su naravno u nekim lukama evropskim, počeli izlaziti sa različitim propisima, nacionalnim propisima prema kojima ti brodovi nisu mogli ući u te luke. Zabranili su im ulazak i onda su im rekli da su oni prema njihovim ekološkim nacionalnim standardima krše njihove standarde o čistoj vodi. Pa nas zanima i mislim da mi mislimo da je naš cijeli pomorski sektor relativno čist, pogotovo zahvaljujući ovim novim opremama i e, novim tehnologijama, da nas jako zanima kako se to kako se tu može napred, kako možemo tu napred, zato što on, ljudi de facto tu raspravljaju između nacionalnog i europskog propisa, osim toga dolazi u sukob različiti propisi ovisno njihovom tumačenju s ekološkog područja sa ovim našima o slobodnom prometu na moru. A zatim pitanje ovih za e, plastike i otpada u moru. Mi znamo da su to najveći problemi kod onečišćenja i sad ne govorim samo o brodovima, nego i o e, državama članicama koje su zemlje luka i koje isto tako sa svoje strane sa kopna trpaju otpad u more. Prema tome, osim recimo, osim onog što dolazi iz brodova, tu je problem kako tu izaći na kraj sa tim otpadom koji dodatno stiže. I sad kako vi kad gledate iz vaše pozicije EMSE koji ste zaduženi za sigurnost pomorskog prometa, kako ćete se boriti s tim jer vrlo često taj silni otpad koji dolazi ugrožava sigurnost pomorskih puteva i pomorske plovidbe kao i funkcioniranje dobro brodova na moru. A inače, hvala vam lijepo, lijepo je ugodno bilo vidjeti vas među nama i čuti vašu prezentaciju. Hvala. Sada gospođa Montero ima riječ. Nju smo vidjeli na ovoj lijepoj slici. Prezident, Hvala. Hvala lijepo. Jako mi je žao da nisam stigla na vašu prezentaciju, ali imali smo, vidite, preklapanje sa sastankom odbora za ribarstvo, a tamo sam morala biti. Međutim, uhvatila sam evo ove zadnje komentare nekako. E, e, e, doista mislimo da je jako dobro da s vama imamo bliske odnose i trebali bi održati te kontakte. Neću sad ponavljati nešto što su već kolege rekli, jer sam dio njihovih pitanja čula o tome kako EMSA radi i pitanja, naravno, koje često se postavilo gdje su vam najveći pritisci i zatim kako funkcionirate s obzirom na ovu izbjegličku krizu koju imamo. Ali bih volila ipak neke komentare Emsine. Naime, riječ je o paketu propisa o pomorskom prometu o kom smo danas prije podne razgovarali, jednom od ključnih elemenata tog paketa, a komisija ga je predstavila, a to je naš novi propis o sigurnosti putnika. I tu se puno govorilo o pojednostavljenju propisa, ali i o novom režimu inspekcija brodova. Pa sad nas zanima šta vi mislite iz EMSE o tom pristupu koji se temelji na riziku prema kojem se određuje kad će se i koliko inspekcije raditi. I naravno tu su i luke vrlo aktivne u tome i države luka gdje brodovi uplovljavaju. Zatim, pitanje isto o ovoj direktivi o sumporu. Što vi mislite o investiranju u lik, tekući prirodni plin. I da li bi to pomoglo da se smanje štetne emisije sumpora? Što ste vi do sada već e, vidjeli osim tog ukapljenog plina? Hvala gospodine Rike, izvolite. Hvala predsjednice. Direktora vidjeli se da ovaj odbor i dalje uveliko podržava agenciju i puno smo djelovali za proširenje njenih nadležnosti. Postoje određene zabrinutosti koje je konkretno Ines spomenula glede materijalnih financijskih sredstava kojim raspolaže agencija. Ja želim ukazati na još jednu. Naime, imajući na umu vaše nove zadatke koji se tiču čuvanja granica, mislite li da raspolažete zakonodavnim sredstvima kako bi se obnašala svoje dužnosti, jer agencija Frontex koja koristi sredstva koja su vama na raspolaganju, nema pristup e, suverenim granicama. Dakle, da li to utječe na vaš rad i da li bi vam trebalo e, bilo proširenje zakonodavnih mogućnosti ili dodatne ovlasti kako biste to mogli na siguran način obnašati. Hvala gospodine Rikeo, ja imam jedno malo, sasvim malo pitanje. Naime, agencija je u veljači 2017. Te, dakle, ima javni natječaj za nadzor e, pomorskog zagađenja dronovima. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Koju vrstu zagađenja mislite nadzirati? što se tiče ovoga svega što su rekli gospodin Zile i gospođa Foster, dakle koja vrsta zagađenja? A drugo, kako su vaša očekivanja glede e, zakonodavstva o dronovima kako bi se olakšalo preljetanja u svrhu nadzora. Dakle, dobili se brojna pitanja, sada izvolite imate riječ. Um, Hvala. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća, i hvala zastupnicama na ovom čitavom nizu pitanja koje ste me upitali. Ja ću pokušati sve stvari malo sažeti jer je bilo i pitanja koje su se preklapala. Dakle, prvo o ulozi EMSE i pravnoj osnovi onog što mi radimo. Mi imamo naravno vrlo jasan mandat za EMSO koji se zasniva na temeljnim osnivačkim odredbama naših europskih ugovora i onda kasnijim revizijama. I imamo dakle onaj glavnu zadaću, matičnu zadaću agencije koja je određena čvrsto. I kad pogledate tu glavnu zadaću, to je direktno vezano za sigurnost e, ljudi, zaštitu okoliša i nadzor svega što se događa na našim morima. E sad dolazimo na suradnju sa Frontexom i EFKom. Mi već godinama, godinama surađujemo s njima. Imali smo zapravo sporazum o bilateralnoj suradnji s obje agencije već godinama i to na temelju činjenice da EMSA ima mogućnost nadzora morskog prostora koje te dvije druge agencije nemaju. Pa mislim, potpuno je nije baš pametno ni razumno ni ekonomično da se sad duplicira ili čak e, utrostruči sustav, nego mi dajemo ono što imamo, što tim agencijama treba. Pa čak i recimo za FQ i Frontex mi po mjeri skrojimo naše usluge za neke konkretne projekte. Ili ako hoćete dugoročni monitoring, dugoročni nadzor za Frontex za njihove potrebe. Trenutno imam četiri čovjeka iz Frontexa koji sjede u EMSI i oni dakle rade po, točno po mjeri i po potrebama e, Frontexa, rade na našim kapacitetima tehnološkim, tu sliku i prikaz i e, mora, odnosno naših morskih prostora kako im to treba i onda dalje to je informacije koje prikope idu dalje preko eurosurovog sustava kome sve treba. Prema tome, vi vidite već one instrumente koje imamo, dakle postrojenja, tehnološke mogućnosti, sve što imamo od instrumenta u rukama koristimo na više načina i za više potreba. A sad, ova suradnja sa stražarima, sa obalnim stražama. Dakle, jedan dobar dio upravo ove naše temeljne zadaće, osnovne mandata kojeg smo dobili se i kroz tu suradnju realizira i odrađuje. Je, za nas ima više posla, međutim, s obzirom da to je onako spada de facto u našu matičnu zadaću, a pitanje je sigurnosti, onda i taj dodatni teret nekako određujemo i rasporedimo. Već sam rekao, jer mi smo već i prije s njim, tim agencijama imali bilateralnu suradnju, kao što sam rekao. A ona nas samo obogaćuje. I onda ćemo sada, inače sad novost je da ćemo još 17 ljudi zaposliti koje nismo do sad imali. Ali oni će se baš baviti manje više isključivo ovim servisom, uslugama koje zovemo funkcije, dakle funkcioniranje za obalnu stražu. Dakle tu imamo usluge repara, dakle ovih e, dronskog nadzora ili općenito još e, prikupljanja podataka za naše obaveze i dužnosti vršenja nadzora. A sad e, ne znam šta šta vas više zanima, da li, da li imamo kakvih prepreka, bilo pravnih pravne prirode, bilo od strane komisije ili vijeća u našem poslu. Da, imamo stanovitih. Vidite, još uvijek nemamo na evropskoj razini propise donesene koji bi regulirali naš posao sa dronovima i taj, taj dio nadzora. Mi naravno stalno sa eas i sa evropskim tijelima raspravljamo nadležnim o tome kako ćemo mi u nekim područjima pustati te dronove jer mi nećemo naravno letiti iznad e, nastanjenog kopna. Mi letimo samo iznad morskih područja jer to je naše područje djelovanja. Mi nemamo obvezu odlaziti nad kopno i tamo vršiti monitoring. Tu je za nas granica da se razumijemo kad završi more i počne kopno ali još uvijek nemamo adekvatne evropske regulacije koje nam daju pravnu osnovu za taj rad. to nam predstavlja i stanoviti izazov. Sljedeće godine bismo trebali, kao što smo već rekli, počeli davati redovne usluge, redovan servis e, pružati i agencijama ovima navedenim koje se bave sigurnošću i zaštitom vanjskih granica prvenstveno kao i zemljama članicama. Prema tome mi još uvijek moramo dogovoriti kompletno sa EAS-om da nam da dozvole da možemo taj morski teritorij cijeli nadletati sa dronovima i još moramo tu kompletno regulirati pravnu osnovu, naime te propise. Ali vidite, to je nešto relativno novo, kao što sam već govorio. Mi ćemo dronove iskoristiti na više načina, jer želimo i te investicije u dronove iskoristiti maksimalno. Prema tome, sa našim postojećim sposobnostima i kapacitetima satelitskog EAS-a nadzora, mi zapravo to nadopunjujemo onda sad sa dronovima. Znači, to je taj ERPA sistem, taj daljinski sistem dronovi, to je još jedna dodana vrijednost i to će samo biti uklopljeno, integrirano u one informacije i sustav kojim već raspolažemo. Prema tome, vidite, mi imamo, drugim riječima, pružamo usluge koje su za nas pravi izazov, ali se mogu u, u više strukom izdanju različito prerađivati za različite potrebe, tako da je to nada sve, e, makar izazovno je nada svoj isplatno i ekonomično za nas. Zatim Taylor je pitao za to kako mi nadziremo dakle sve postrojenja za vađenje nafte, plina i za i pipelineove i ove naftovode i koje akcije mi eventualno poduzimamo glede sigurnosti istih. I da li je to za nas preveliki teret što se naših resursa agencija naše tiče, bilo financijskih, bilo ljudskih. Dakle, već sam rekao da da smo prema komunikaciji Europske unije iz 2013. smanjili svoje osoblje za 10 osoba, ali sada, s obzirom da pružamo usluge sad ove pojačane i obalne straži, dobivamo još 17 zaposlenika. Pa de facto ćemo onda nakon toga biti na istoj razini zaposlenih iz 2012 i sad mi smo međutim samo naše zaposlenike malo prerazmjestili jer jako puno naših e, poslova se počelo automatski odvijati jer tu je tehnologija otišla tako daleko tako da smo moćemo moći sa ovim ljudima koje sad dođu pa da budemo na nivou 2012. moći puno više stvari obavljati jer vidite ne može se više ali više nećemo moći dalje širiti svoje djelatnosti. Mi smo sad došli do jedne granice bez dodatnih naravno ljudskih i financijskih resursa. Za sada smo bili u stanju obavljati sve servise koje smo trebali, sve usluge pružati svim dionicima, zemljama, članicama i agencijama koje nas trebaju u Europi na vrlo dobre razini dobrom, dakle na visokoj razini kvaliteta, ali sad smo došli do naših granica. Dalje više nećemo moći. Jer vidite, imamo recimo i vidimo mi da postoje nekakvih tendencija da se nama još poneka zadaća nabijena, e, prenesena na nas. Recimo vidjeli smo da su glavne uprave za okoliš i klimu jako voljne da nam i zapravo jako sklone tome da od nas traže dodatne podatke koje mi prikupljamo jer bi to jako dobro došlo, ali pitanje u kojoj mjeri ćemo mi moći dalje još nešto pružati i ispunjati vidite, EMSA ima vrlo jasnu ulogu. Mu dajemo informacije dakle Frontexu koje ih podupiru u njihovom radu. Mi ne preuzimamo tu dodatne odgovornosti, odgovornosti, ne, ali mi njima dajemo podatke informacije koje inače prikupljamo, pa sad ciljano za Frontex. I to naravno sa našim kapacitetima za nadzor koji već imamo i ovim novim dodacima od dronova i na taj način prikupimo sve što Frontexu treba. I mi recimo možemo u ovom trenutku satelitskim snimkama otkriti recimo mala plovila koja ilegalno plove, a mislim i satelitske mogućnosti su sve bolje i bolje jasno. Prema tome možemo, imamo primjer da recimo male gumene čamce sa do 30 ljudi možemo isto sa satelitom snimiti i odmah tu informaciju prosljeđujemo Frontexu i nacionalnim vlastima koje poduzimaju akciju. Jer Front, eh, ne poduzima nikakve akcije, mi samo prosljedimo odmah informaciju. Onda imali smo pitanje, raspravljalo se to o sumporu i o tim štetnim emisijama i zagađenjima. Ja mogu reći da od početka 2015. kad je stupila na snagu direktiva o sumporu, mi surađujemo sa zemljama članicama i prikupljamo informacije o tome gdje se vrše inspekcije e, sumpora u područjima seka Prve godine smo imali gotovo 7000 inspekcija koje smo ubacili u naš sustav, podatke o tome. I mogu vam reći da su industrija jako dobro se držala te direktive i ispunila sve što se od njih tražilo u direktivi. Naravno, s jedne strane je cijena goriva bila vrlo niska pa su mogli koristiti onaj pomorski dizel za plovila koji ima vrlo nisku razinu sumpora a neke su čak e, već prešli na nove sustave pročišćavanja plinova, ispušnih plinova i o to je dobrim dijelom ispomenula gospođa Foster kad je rekla jer se to morali naravno u skladu sa direktivom o čistoj vodi, evropskom direktivom, pa neki, neke luke nisu ni pripuštale brodove koji nisu imali tu novu opremu svoju luku da im ne bi tamo ispustili zagađenja od sumpora, ali IMO, dakle svjetska pomorska organizacija je već izdala smjernice kako tu postupati, tako da mi ne moramo u to ulaziti, to je međunarodna stvar. I na kraju, pitanje otpada koje dolazi iz kopna i od svih strana, to u ovom trenutku nije zaista u opsegu djelovanja EMSA, ali to je jako političko pitanje, pa mislim da prvo mora doći politička odluka glede toga, a tek onda će se to moći određivati i odvijati kako treba svako u Europi svoj dio zatim LNG-ovi, odnosno ukapljeni prirodni plin. To je dobra prilika za neka ograničena područja kao recimo u Europi ih ima zato što su brzo rastu mogućnosti skladištenja LNG-a, pogotovo u nekim regijama i neki su ljudi odlučili da recimo mm, i osim toga jako puno tehnologija se razvija, tako da se jako puno izgrada radi na grijanje koje funkcionira s ukapljenim plinom, kao recimo jako puno plovila ili vozila, vozi i funkcionira na taj pogon. Mogu recimo čak imaju mogućnost biranja pogona. I ljudi to sve viste korište. Ali mislim da to treba još malo vremena dok infrastruktura kompletna ne bude gotova, tako da ljudi mogu biti sigurni da postoji mogućnost da se Dovoljno na malim udaljenostima mogu natankirati, da tako kažemo, na, pod, navodnicima tog plina. recimo ako idu ploviti idu prema Atlantiku, onda im nisu baš mogućnosti gdje će doći do LNG-a tako dobre usput. Gdje će ga nabaviti i spremiti. Ali to, za, to treba za tu infrastrukturu treba vremena. Zatim, Pitanje sigurnosti, to je jasno i jedno vrlo političko pitanje, jer gledajte, EMSA radi na provođenju inspekcija, surađujemo je sa om IMO-om, dakle Međunarodnom pomorskom u tom području sigurnosti i pojačanih inspekcija i vidjet ćemo što će ispasti iz sljedećeg pitanja, sljedeće, šta će se od doskoro vrijeme se odigrati na području tog pitanja sigurnosti putnika mi na tim inspekcijama radimo. Ne znam da li sam nešto propustio. Možda da još jedan puta naglasim E, važnost ove uredbe koja će regulirati nadzor dronovima. Jer to je za nas od vitalne važnosti. Tu bi trebalo ubrzati posao jer je od nas od vitalne važnosti da bude usklađen propis na evropskoj razini o korištenju dronova. U ovom odboru ćemo nastojati učiniti sve što naša moći da vam maksimalno izađemo u susret. U svakom slučaju, hvala vam što ste se odazvali na poziv i što ste bili ovako precizni u svojim odgovorima i nastupu. U svakom slučaju možete, trebate znati da uvijek možete računati na podršku ovog odbora i želju da se napreduje, a to jesu veliki izazovi. Hvala vam na vašoj nazočnosti i nadam se da se jako skoro vidimo. Hvala. Nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Radi se o izvješću gospođe Kilonin, a koji se konkretno tiče obvezujućih godišnjih smanjenja emisija stakleničkih plinova pod državama, članicama od 21. do 2030. Gospođo Kilonen, imate riječ za svoje predstavljanje projekta, odnosno nacrta mišljenja, zatim ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a onda ćemo se obratiti komisiji. Izvolite, imate riječ, gospođo Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, on ollut ilo laatia. Najpša hvala predsjedavajuće. Kolege, Veliko je zadovoljstvo bilo raditi na izradi ovog nacrta obvezujućih ciljeva za države članice za odbor za okoliš. Ovdje je riječ o kvotama emisija CO2 u Europi. Od 1990. spominje se smanjenje emisija stakleničkih plinova u prometu, sektoru transporta, ovoj temi uveliko je raspravljano, no staklenički plinovi u Europi su ipak bilježili rast. 2014. bili su 20% viši od e, njihovog iznosa 1990. Polje primjene ovog, e, ove uredbe pokriva cjelokupni transport osim pomorskog prometa i zračnog prometa. Prema ovom e, nacrtu uredbe države članice trebaju smanjiti svoje emisije do 2030. A tu je i područje od 1900, to se odnosi na područje od 2021. do 2030. Tu se radi o linearnim redukcijama i godišnjim kvotama koje će spremjenjivati na sve države članice. Ono što sam zamislila jeste da se ciljevi smanjena, smanjenja emisija ostvare potpuno se do 2030. Cilj je dakle, da u ovom sporazumu podijele opterećenja, da se to sve poveže sa sporazumom iz Pariza i širim eh, preuzetim obvezama za smanjenje emisija. Za razdoblje 2021. 2030. početna točka ovog razdoblja bit će dakle 2021. A bit će određeno na temelju prosječn, podataka prosječnim emisijama za razdoblje 2016. 2018. I mislim da moramo imati jasne, jake i jednake poticaje za sve zemlje da od samog početka počnu smanjivati emisije. Stoga predlažem da razina, počna razina od 2020. bude revidirana. Mislim da bi se treba uzeti prosjek od razdoblja od 2016. do 2018. kao polazna točka ili ciljevi iz prethodnog razdoblja sa godinu 2020. Ovdje govorimo o 93 megatone o ukupnom iznosu 93 megatone. Komisija je uključila fleksibilnost u svoj prijedlog, što je u interesu troškovne učinkovitosti. Neki elementi ove fleksibilnosti mogu kumulativno stvoriti situaciju u kojoj u kojoj Europska unija ne bi ispunila ciljeve iz sporazuma iz Pariza. Naime, razina po državama članicama uveliko ovisi o fleksibilnosti upravo. Postoje situacije u kojima je fleksibilnost opravdana i u tim situacijama to bi mogao biti jedan od mehanizama, a fleksibilnost prema LUCF-u smanjenje emisija, odnosno ritam smanjenja emisija i dalje treba ipak održati. Ja predlažem dakle, da se ukloni aneks četvrti jer administrativno dijeljenje podjela administrativnog opterećenja može biti prihvatljiva, ali treba godišnje sagledavati kako će i analizirati kako će se odvijati e, smanjenje emisija, jer da se to radi na petogodišnjoj razini, to nije dostatno. Komisija mora doista raspolagati pravim instrumentima i mora moći nametati kazne državama članicama koje ne zadovoljavaju E, ciljeve glede smanjenja emisija. Dopustite da kažem još par riječi o transportu. Naime, podržavam inicijativu prema kojoj države članice trebaju moći donositi odluke. No, ipak mislim da je situacija nekoj problematična ukoliko se Europskoj uniji uskrati uloga koordinatora koja bi mogla pomoći da se šire najbolje prakse u urbanoj prometnoj politici. Europska unija i njeni instrumenti financiranja mogu dodijeliti velika financijska sredstva, a to je od ključnog utjecaja za programske instrumente, odnosno da se cilja na konkretne projekte u sektoru transporta koji će raditi na promidžbi tranzicije na gospodarstvo sa niskom razinom, odnosno transportni sustav sa niskom razinom emisija ili bez emisija. Najučinkovitiji način da se ostvari smanjenje emisija jeste da se postaramo da imamo e, jako e, dobro osmišljenu namjenu zemljišta, e, prostore za šetanje, bicikliranje i treba najbolji mogući način iskoristiti, odnosno osmisliti nove motore, treba raditi na digitalnim tehnologijama i podržavati adekvatne e, sustave mobilnosti nove tehnologije se koriste i ako bi se ako bile rasprostranjenije onda bi to omogućilo da e, ljudi odustanu od korištenja automobila što bi dodatno smanjilo emisije stakleničkih plinova. Dakle, poželjno je da ove usluge se ukorijene u urbanom i interurbanom prometu, odnosno transportu na taj način ukupni trošak e, mobilnosti bi bio predvidljiviji i transparentniji. Izgleda da automatizacija prometa je nešto napreduje brže nego što je očekivano i sve to su po mom mišljenju dobre stvari, no zakonodavci u Europskoj uniji i državama članicama moraju pažljivo držati pod nadzorom razvoj tog sektora i njegov utjecaj na transport. Moramo se naime postarati da budemo sigurni da ono što se događa da će predstavljati manju štetu po klimatske promjene i okoliš, osobito na lokalnoj razini. Za europljane transportne usluge su među najvažnijim svakodnevnim uslugama. Precizna i finanski učinkovita E, transportna usluga je jedna od e, ključnih usluga u unutarnjem tržištu. Prema planu podjele opterećenja uspostavljene su ambiciozni ciljevi za ovaj sektor i ne mogu ipak skrivati svoju brigu da trošak transportne industrije u Europi ne može općenito biti predviđen i predvidljiv. Kad države članice donose odluke o obveznim smanjenjima emisija, tu imamo velike razlike. Ja mislim da bi e, emisija morala staviti na raspolaganje državama članicama svoje instrumente mjerenja. Ja se u svakom slučaju veselim budući suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa. Hvala izvjestiteljice. Predajem sada dakle riječ izvjestiteljima u sjeni, a gospođa Kulin je prva. Hvala predsjediteljice. Hvala vama i hvala izvjestiteljici na prijedlozima i veselim se u budućoj suradnji s njom, s obzirom da nam je dala rokove u okviru kojih ćemo moći to napraviti. Pozdravljam također i prijedlog komisije. Mislim da je ovo važan dokument trebamo uložiti zajednički trud svi i sve države članice kako bi se, kako bi se zajamčila uspješna tranzicija na e, društvo, e, niskouglično društvo. I treba olakšati tu tranziciju. Ovo je prelazak e, na društvo gdje se treba raditi na zapošljavanju i gospodarskom rastu, a istovremeno boriti se protiv klimatskih promjena. Imamo ciljeve koji spomenuti za razdoblje 21. do 30. Naravno, to je dio preuzetih obveza strane Europske unije u okviru Pariškog e, sporazuma, a s ciljem smanjenja stakleničkih plinova. No, mislim da je ovo dobar prijedlog. Tu se uviđa različite, različiti kapaciteti država članica i postavljaju se različite ciljevi shodno BDP-u po stanovnika država članica. Dakle, to Naravno, za neke države možda, neke države bi mogle imati ambiciozne ciljeve drugih. Ovo je fleksibilno, imamo i uzma se i u obzir različite strukture gospodarstva i pozdravljam i eh, zadržavanje novih fleksibilnosti, eh, fleksibilnost za eh, poticaje u ETS kreditima i drugi za namjenu zemljišta. Naravno, tu će biti izvješćivanje obvezno izvješćivanje. Izvjestiteljica je iznijela svoje, svoj pogled stvari, o tome ćemo svakako trebati razgovarati kada pređemo na detalje, detaljne elemente njenog izvješća. U svakom slučaju 75% stakleničkih plinova odnosi se na energetiku, ostvareno je, ostvareni su neki napreci, no imamo još puno posla, pametni, inovativni, održivi programi koji će stvarati i dalje smanjenje u ovom sektoru. Ujedinjena kraljevina treba ostati, nadamo se, lider u ovome svemu. No, u svakom slučaju moramo ostati uravnoteženi, jer kaznene mjere nisu temelj za suradnju, a za ostvarenje kolektivnih ciljeva. Dakle, moramo paziti da ne budemo e, ustrojeni ka e, usvajanju, donošenju kaznenih mjera. Dakle, moramo nametiti neke ciljeve, ali ne možemo imati nikakva jamstva. Dakle, to je ona ravnoteža koju mora uspostaviti, naravno, a to je nešto što tu moramo imati na čelu i na čelu fleksibilnosti, a to je ono što predlaže komisija, a to je isto tako u skladu sa našim preuzetnim obvezama, u skladu sa sporazumom, dogovorom iz Pariza. Dakle, pozdravljam sve ovo što je rečeno i nadam se da ćemo uskoro moći kvalitetno surađivati sa izvjestiteljicom. Hvala još jednom predsjednice. Hvala vama. sada gospođa Kristin rvodavan. Hvala predsjednice, hvala i vama Marija Kilonen, izvjestiteljici na ovom prvom predstavljanju. U svojstvu izvjestiteljice u Sjeni za socijalne demokrate želim najprije inzitirati na značaj ovog teksta o kojem e, danas raspravljamo. Ovdje se radi o prijevodu e, sporazum iz Pariza u e, europsko pravo. od ključnog značaja da se napravi, dakle, da se zadaju klimatski ciljevi za Europsku uniju i za naredna desetljeća. Imajući to na umu, želim zahvaliti izvjestiteljice na njenom radu kojim jača prijedlog komisije koji nije bio dostatno ambiciozan. Kao prvo tu su e, klimatski ciljevi do 2050. koji je od ključnog značaja da se upiše Europska unija u dugoročno razdoblje, a što je u skladu sa dogovorom iz Pariza. Kao drugo, doista je nužno da se jača pojačaju ciljevi, upravljanje ciljevima tako što će se uspostaviti e, češća kontrola i da se time što se uključuje e, klauzula za reviziju. Ja imam više prijedloga za podizanje ambicioznosti ovog teksta. Kao prvo, kako bismo izbjegli da se sve kvote ne podijele besplatno, bilo bi smisleno da se stvori kao što se to radi i sa europskim kvotama, da se napravi e, godišnja dražba kvotama, dakle da se usvoji e, cilj da plaća onaj koji zagađuje i da se tako radi na održivim objektima, e, što se tiče revizije, bilo bi dobro da e, Europska agencija za zaštitu okoliša bude uključena u reviziju, rad na reviziji klimatskih e, ciljeva. Tu neke fleksibilnosti koje su dodijeljene državama članicama treba revidirati i s tim u vezi treba i revidirati s tako i polazište određivanja emisija kako bi se izbjeglo da dodjeljivanje kvota ne bude doista uveliko iznad stvarnih emisija država članica. I za kraj možda zvuči nebitno, ali mislim da bi bilo jako važno da se promijeni sama sam naslov eh, ovog teksta koji bi se izravno obraćao eh, našim eh, sugrađanima i kako bi tekst bio jednostavniji i razumljiviji. Hvala. Najljepša hvala gospođo Rvodalona. Sada predajem riječ gospodinu Telički. Hvala. Dopustim najprije da kažem da se ovdje radi mislim da se svi slažemo s tim. Radi o jako važnom dosjeu, treba nam e, ravnoteža, ambicioznost, a isto tako i inkluzivna priroda ovog rada i treba sve to ispuniti, ostvariti. Iz toga doista mislim Doista želim reći da cijenim ovo sve što je izvjestiteljica rekla i smatram da je ovo dosta uravnoteženo i siguran sam da će tu biti još određenih e, komentara s moje strane, ali e, o tome ću pristupiti nakon takozvanog prvog čitanja nacrta Želim privući pozornost na amandman osmi gdje se radi o prijedlogu, dakle to je članak prvi, u kojem izvjestiteljica spominje o ostvarenju ciljeva i u tom smislu države članice trebaju i dalje smanjivati stakleničke emisije stakleničkih plinova koje pokrivaju i tako dalje i tako dalje. I tu se zadaju ciljevi za 2013. 14. i 15. 2013. 14. i 15 ja razumijem ambicioznost odnosno 2030. 40. 50. Ja razumijem ambicioznost, ali moramo imati na umu da ove brojke koje su iznešene ovdje odgovaraju godinama daleko ispred nas E, tada ćemo ili umeđu vremenu ćemo biti suočeni vrlo lako i s nekim drugim problemima i doista jako je teško biti precizan s takvim stvarima. Dakle, naime, svaki put kad uspostavljamo i namećemo neke rokove u parlamentu, mislim da bi trebalo se savjetovati sa IPRS-om službom e, i tražiti njihovo mišljenje. Tako da, ja ovdje ne dovodim u pitanje uopće prijedlog, ali samo želim reći da smatram da treba vidjeti dakle, da li se ovdje radi o previše ambicioznom ili nedovoljno ambicioznom cilju. Ja mislim da bi na ovoj razini bilo bolje da se bavimo revizijom do 2030, no ukoliko ne, onda doista bih mogao posavjetovati izvjestiteljici da mi kao odbor e, tražimo ocjenu učinka od EPRS-a kako se ne bismo samo razbacivali brojkama da se tako izrazimo. Što se amandmana 9. tiče, ovdje govori o ciljevima iz 2020. Moram reći da kada se radi o planu puta, ne mislim da bi je prikladno da se na taj način eh, izračunavaju alokacije E, odnosno da se koristi razdoblje od 2016. do 2018. da se ocijeni da se napravi izračun prosječnih emisija. Jer to je nešto što može negativno utjecati na neke države koje su već uložile veliki trud u smislu smanjenja emisija i mislim da to e, ne podržava niti kontinuitet u preuzetnim obvezama glede smanjenja ciljeva emisija, no vjerujem da je glavni pristup iza ovakvog pristupa razumljivi i možemo ga smatrati i kompromisom usprkos e, nametnutim e, uvjetima za alokaciju za 2021. Ja mislim da bismo pristupeći na drugi način mogli bolji kontinuitet zajamčiti i da bismo uzeli u obzir e, sav trud koji su već neke države članice uložili u smislu smanjenja e, emisije stakleničkih plinova. Evo imam još dvije, tri stvari. Amandman peti, stavak treći, tu se radi o pet posto. Mislim, nemam velikih e, problema s ovim, no pitam se da li da ne bismo mogli napraviti bolji poticaj za države članice, nisam siguran do koje mjere su kontraproduktivni učinci U biti, koliko je vjerojatno da države članice koje imaju jednu jako uspješnu godinu, i ostvari smanjenje od 5%, mislim da je to već jako dobro, ali ne mislim kako, kako možemo to rješavati. Dakle, amandman, prelazim na amandman 11. Ovo će biti, kak stvari stoje, vjerojatno zadnja, moj zadnji komentar. Tu predlažem da se 2027. smanji u smislu smanjenja stakleničkih plinova, mislim da bi jako teško bilo ocijeniti ove mjere fleksibilnosti ako uzmemo 1,08% e, učinka e, multiplikatora, ako se to računa za područje 5 godina, mislim da je te stvari jako teško izračunati i nadoknaditi, tako da ne znam kako se ovo može sve izračunati. Ja razumijem e, stav prema komisiji e, njihov, njihov zahtjev da svaki pet godina to revidira, ali dobro, možda bi svake dvije godine bilo dobro to raditi, ne svake. Evo, gospođe gospođo ja imam još nekoliko komentara, no e, konkretno ću to uložiti putem amandmana i tijekom naših rasprava, tako da neću ovdje oduzmati vrijeme. U svakom slučaju još ću neke od prijedloga ovdje analizirati, provjeriti i ovo što je izvjestiteljica predložila, tako da e, imamo jako zdrav temelj za, za ovaj rad. U svakom slučaju hvala vam na dosadašnjem radu. Hvala najljepša. Predajem riječ gospodinu Tayloru. E, hvala. Evo, ja ću e, pokušati e, predstavljati e, Basa koji je izvjestitelj u Sjeni, no međutim nije mogao biti danas ovdje. Najprije se želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom izvješću u kojem možemo vidjeti dosta dobrih ideja. Mi pozdravljamo poboljšanje e, u odnosu na prijedlog komisije na taj način što se jamči zemljama koje ne postignu ciljeve za 2020. godinu ne budu nagrađene za to. To je u amandmanu 12. rečeno da e, države članice trebaju platiti naknadu od iznosu od 100 eura po toni ekvivalenta CO2 viška emisija stakleničkih plinova i mislimo da je to e, zaista e, zanimljiv amandman. Što se tiče e, zemalja koje jesu na dobrom putu, predložena točka za smanjenje emisija još uvijek ne predstavlja stvarni cilj za 2021. godinu. I stoga ćemo uložiti neke amandmane kako bismo zajemčili da države članice nemaju pretjeran e, proračun za e, ugljik na samom početku. I ovim e, izvješćem mislim da nećemo zatvoriti nećemo popuniti sve pravne rupe što se tiče korištenja zemljišta i promjene korištenja zemljišta. Mm, višak ETS alokacija se treba koristiti za prometni sektor, no međutim moramo paziti da to ne bude opasno za klimu i da nam ne ugrozi bilo kakve inovacije. Mi ćemo predložiti amandmane u ovom smislu kako bismo bili sigurni da se odvoje sve mjere koje su neophodne za borbu protiv stakleničkih e, plinova. Na kraju e, pozdravljamo ograničenje E, viška godišnjih e, alokacija. Ovo ograničenje će nam pomoći da zajamčimo da Europska unija ispuni svoje ciljeve za 2030. godinu. Mi znamo da je ovaj cilj e, prenizak, ali to je cilj koji je predložen u skladu s Pariškim sporazumom i mislim da trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo to postigli. Hvala gospodine Taylor. Predam riječ eh, gospođi Arnotu. Hvala. Prijedlog uredbe za smanjenje stakleničkih e, plinova je e, loš jer će stvoriti e, zakonska ograničenja za države članice, poduzeća i građane. U ovom, ali izvješće koje, o kojem raspravljamo je još gore, jer tu imamo ideološke ideje koje su još gore za gospodarstvo Unije, jer uvodi i financijske kazne. E, gospođa izvjestiteljica želi siromašnim e, europskim građanima objasniti da će njihova država morati platiti kaznu zbog onečišćenja dok oni nemaju što jesti. Oni, vi također želite smanjiti bilo kakva, kakve olakšice koje sada postoje. E, napraviti analizu nakon pet godina je već teško, a vi biste htjeli to činiti e, svake godine. Kada se udvostruči broj e, nezaposlenih, onečišćenje će se povećati jer ljudi više neće moći koristiti osobna vozila, već će ići pješice ili biciklom. No, međutim, to će se dopasti zelenima sada kada je glavni konkurent Europske unije imenovao e, šefa e, države, e, govorimo o Sjedinim američkim državama, koji želi koristiti plin iz škriljevca i koji želi smanjiti cijenu goriva. Sada Europska unija želi dodati teret europskim poduzećima i europskim građanima, a Europska unija oslobađa građane i poduzeća tog tereta. Stoga smatram da će naše gospodarstvo biti ugrožene. Kako bih odgovorila na izjavu nizozemskog premijera koji je u Davosu prošlog tjedna e, rekao da zaboravimo romantične ideje. Mislim da ovaj primjer Brexita nije bio dovoljan e, i da se previše osvrćamo ka ideologiji, ali e, građani Europske unije će vas na to posjetiti i to sigurno na dosta okrutan način. Hvala. Gospodin Kramer. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Leider bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Hvala. Hvala na ovom izlaganju. Nažalost, došao sam, e, malo sam zakasnio na sastanak pa nisam mogao sve slušati, no međutim moramo razgovarati o svim aspektima kada e, govorimo o nezaposlenima i eh, drugim siromaš, i siromašnim ljudima. Eh, ako ne govorimo o ovim aspektima koje možemo pronaći u ovom izvješću, naša djeca neće imati što za jesti. Dakle, mi moramo učiniti nešto za buduće generacije, a na području prometa možemo učiniti dosta toga, eh, jer je situacija u prometu desetljećima bila situacija na koju se nitko nije osvrtao. A emisije su zato se i povećale od 90-ih godina. Svugdje mi smo ih uspjeli smanjiti uz milijarde e, e, eura, a to je novac e, europskih poreznih obveznika. Desetljećima automobilske industrije su varale svoje klijente i ugrožavale okoliš. I koji je bio odgovor odbora taj da se i izmjene granice a vrlo dobro znamo da automobilska industrija je namjerno varala građane. Nitko nije e, bio podložan nikakvoj istrazi, nitko nije završio u zatvoru. To je stvarnost u kojoj se nalazimo i e, sada je na e, komisiji da djeluje kao što je i na nama da djelujemo. Glede razmjene emisija. Kada smo ovaj sustav uspostavili, mislili smo da je to najbolje rješenje jer tu postoje i neke financijske naknade koje poduzeća mogu dobiti ukoliko uštede na emisijama. No, budući da imamo toliko e, emisijskih kvota i da je cijena se toliko smanjila da jednostavno ne možemo pronaći realnu cijenu za zaštitu okoliša. Situacija je, e, se pogoršava i e, skuplje vas dođe ako želite smanjiti onečišćenje e, nego obratno. Ne zaboravite da je sama komisija odlučila da ciljevi koji su zacrtani za 2020. godinu su ciljevi koji isključuju promet. Mi jedini smo govorili da se i promet treba uzeti u obzir u ono smanjenje od 20% do 2020. godinu na temelju emisije iz 90. godina. No, međutim, vijeće nas nije poslušalo, nitko nas nije htio poslušati i što dalje idemo, sve su nam ambiciozni ciljevi. Mi moramo učiniti nešto što je prije moguće. Ako budemo čekali predugo, znate što će se desiti. pogledati što se dešava u Kini. Ja nisam tamo išao e, nedavno, ali znamo točno što se tamo dešava, što se dešava tamo na ulicama. E, sada se ulaže i u obnovljive izvore energije jer znamo da jednostavno ne možemo nastaviti e, ovako. Ako se u Kini toliko ulaže u obnovljive izvore energije i mi to trebamo učiniti, da barem činimo 50% u odnosu na ono što oni čine, bili bismo na dobrom e, putu, a ne zaboravimo da imamo ogromnu odgovornost u odnosu na našu djecu. Hvala gospodine Kramer. Sada predajem riječ komisiji gospodinu Romeu Meska. Izvolite. Hvala. Hvala i hvala što ste pozvali komisiju na ovaj sastanak. Ja bih htio dati tri komentara. Jedan vezan uz e, ambicije, drugi uz e, pravetnost, treći uz administrativno opterećenje. Što se tiče e, ambicije, ovdje govorimo o amandmanu broja 8, o dugoročnim ciljevima. Mislim da je sa strane komisije sasvim jasno da ove ciljevi koji su preporučeni u tekstu amandmana E, nisu nikada procijenjeni od strane komisije, odnosno njihov učinak nije procijenjen. Mi ćemo morati napraviti procjenu učinka za dugoročne ciljeve koji e, idu e, dalje od 2030. godine. To je pitanje na koje ćemo se morati vratiti. Znači da to ne znači da se nećemo baviti emisijama samo do 2030. godine, već ćemo imati i dugoročnije ciljeve od toga. Što se tiče pravednosti, a to je povezano sa amandmanom 13. gdje se predlaže brisanje. Radi se o jako bitnom članku u predlogu jer taj članak e, ima za cilj zajamčiti da nismo u suprotnosti sa sadašnjom zakonodavstvom koje je na snazi do 2020. godine, gdje imamo države članice, one koje su iz istočne i središnje Europe i koje imaju pravo povećati emisije do 2020. godine, a nakon toga ih smanjivati. Ako, smo Ako početnu točku za te zemlje odredimo kao razdoblje 2016-18, onda ćemo automatski učiniti nerealnim ove ciljeve za 2020. godinu i to ne bi bilo pravedno za njih i zbog toga je komisija predlazila ovaj članak uz prilog a posljednja komentar je vezan uz administrativno opterećenje. To je povezano uz e, izvješćivanje i usklađenost. Možda u ovom prijedlogu to nije sasvim jasno, ali ono što je jasno i slažem se s izvjestiteljicom je činjenica da moramo imati e, godišnje nadgledanje. To je ono što je predloženo i u zakonodavnom tekstu. Ali tu postoji još jedno pitanje. U kojem trenutku se vrši nadzor usklađenosti? Mi znamo da je tu potrebno uložiti dodatni napor, da se radi o veoma e, složenom koraku i mi e, u komisiji smo zbog toga predložili petogodišnji pregled usklađenosti. To ne znači da ako zemlja ne postigne e, cilj E, u jednoj godini ćemo to pomnožiti sa pet nakon tog petogodišnjeg e, perioda jer ćemo svaku procenu raditi na temelju svake istekle godine. Također, kao što smo to radili i do sad, svake godine će i komisija objaviti godišnje izvješće u kojem će napisati dokle je koja država članica stigla u ispunjavanju zacrtanih ciljeva. Tako da ćemo imati potpunu transparentnost. Države članice će točno moći vidjeti koje su ciljeve ispunili, a koje ne. Još jedan dodatni aspekt e, uz ovaj predlog je e, nova E, fleksibilnost glede Lulu CF-a, odnosno korištenja zemljišta, promjene korištenja zemljišta i šumarstva. Svakih pet godina e, znate koliko novaca ćete dobiti za to područje. Tako da je to veoma teško procjenjivati godišnje. E, za razdoblje 2023. 4. i pet te države članice neće znati koliko sredstava će imati za e, LULUCF, osim ako u potpunosti izmjene e, sustav nadzora ovog područja, a to je nešto što bi bilo jako skupo za države članice. Zato se nismo držali tog prijedloga i zbog toga vas molimo da razmislite ponovno o ovom predlogu. Mi mislimo da je naš predlog zaista razuman, da je e, nešto što se može primijeniti i što zaista ograničava administrativni e, teret za države članice. Još jedan komentar na poziv e, komisije države članice e, rade na izradi e, analize o troškovima i koristima. Tu smo razmijenili mišljenja i vidjet ćete u našem prijedlogu o upravljanju da države članice pozivaju na pripremu akcijskog plana o energiji i to je plan koji ide u istom smjeru kao i ovaj naš predlog, te stoga neke aspekte nismo uključili u ovaj predlog jer se nalaze već u tom paketu. Hvala vam još jednom i naravno e, veselimo se našoj budućoj suradnji. Hvala. Čula sam da ste rekli da je ekologija ideologija. E, ekologija nije ideologija, već realnost, čak i ovdje u Strasburu gdje imamo e, veliko onečišćenje zraka. Ne zaboravite da su prve žrtve klimatskih promjena najsiromašniji među nama. E, stoga je cilj ovog odbora zajamčiti da svi uživaju u dobrobiti i kvalitetnom životu, a promet je bio donekle zaboravljen čak i na e, konferenciji e, COP21 te mi je jako drago što je naš odbor zadužen za ovaj E, ovo izvješće jer smo bili jedne od vodećih snaga za borbu protiv klimatskih promjena. A nakon ovog kratkog komentara sada predajem riječ izvjestiteljici. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy todeta, että eihän se ole... Hvala lijepo. Predsjedavajuća, ja bih sljedeće željela utvrditi. Pa, u pitanju je samo planet Zemlja koju želimo spasiti za buduće naraštaje. Kad... Već ovako otvoreno govorimo, onda možda da zaključimo i sa američkim novim američkim predsjednikom Trumpom. On bi vjerojatno vrlo rado uništi ovaj planet, ali to baš za nas se ne čini jako poželjnim, jer bi volio nastaviti život na istom planetu našem. Nedavno smo imali jednu zajedničku sjednicu ITRA i ENVIA i tamo smo se pozabavili postojećim zakonskim regulativama i to smo ih razmotrili iz zapravo vrlo i sličnih aspekata i zaključili na kraju da bi trebali imati još većih ambicija i u smanjenju štetnih emisija. A s obzirom da je promet jedan od najvećih e, emitenata, onda nam trebaju jače regulacije, pogotovo za teški promet, kao i viši standardi. Ja, u tome svemu trebamo odrediti vrlo kredibilne granične vrijednosti, a moramo onda to i nadzirati da se to provodi. Jer kao što su izvjestitelji iz Sjene već rekli, u pitanju je i energetska učinkovitost. Mislim da moramo sljedeće posebno uzeti u obzir. Evo, ja osobno polazim od toga da ako od sada gledamo na deset godina unaprijed, je to jako veliko razdoblje. Međutim, ako zajedno vršimo nadzor, možda nešto i uspijemo napraviti. A kratkoročno gledano, tu se moramo sad prvo odlučiti kamo želimo. Pa ne možemo se šta želimo postići uopće na kraju krajeva. Ne možemo se skrivati za drugih. Mislim da smo iz grešaka prošlosti već ponešto je uspjeli naučiti. Barem toliko da možemo reći da se bez poštenih fair pravila i bez sankcija i bez e, kontrole u real time e, čitav ovaj proces smanjenja neće uspjeti provesti, nego je osuđena propast. Jedini koji doista djeluju, koji zaista agiraju, kako je to propisano, ima ih, ima ih, ali oni ostaju žrtve jer uvijek postoje oni koji se vole švercati, koji vole zaobići propise na njihov račun. Međutim, ja se nadam da ćemo mi biti dovoljno odvažni da odredimo i nametnemo prave granične vrijednosti koje će spasiti našu zemlju. Hvala gospođo Kiljanin, nadam se da sva komisija se slaže s vama da i ovim ciljem da spasi planet. E, datum e, amandmana je 3. veljače u 12 sati. Nastavljamo s dnevnim redom s izvješćem gospodina Kita Taylora o približavanju zakonodavnih e, administrativnih i drugih mjera između država članica kada se radi o pitanju dostupnosti uslugama i Gospodine, sad izvjestitelju, sad vam predajem riječ, a onda ćemo imati razmjenu gledišta izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepo. Ovo je jedan ovako zapravo vrlo kompliciran e, naslov koji de facto predstavlja jednu malu zamku. E, ishodišni izvjestitelj za ovo mišljenje je Davor Škrlec bio, međutim on je nedavno napustio odbor TRAN. Pa međutim, unatoč tome ajde da podnesem ovo izvješće, iako će ono biti relativno kratko i samo ću vam najkraće mogućim e, crtama to zapravo prezentirati. Dakle, kao što vidite, riječ je o osobama s invaliditetom, mogućnosti njihove pristupačnosti proizvodima i uslugama u odnosu na zabranu diskriminacije. Prema tome, mi mislimo da trebamo prvo ljudima sa smanjenom mobilnošću zajamčiti mobilnost i neovisnost. I prema tome nije pretjerano reći da ove tu odredbe o kojima je riječ imaju zapravo taj potencijal da bitno promijene i poprave ljudima život. Naravno, Zbog toga je za nas bilo od ključne važnosti da se proširi područje primjene ovog propisa, kako bi recimo uključilo i intermodalne usluge pre, prometa koje uključuju naravno javni prijevoz kao što je primjerice podzemna, e, trolejbusi, autobusi, tramvaji i tako dalje, sve što ide u javni prijevoz. A trebalo bi to isključiti sve aspekte putovanja, putnika od samih samoposlužnih terminala, uređaja za naplatu karata i prijavnih uređaja da to funkcionira sve do onog jednog uređaja kojem lako pristupiti, a uključuje internetske stranice, izgrađeni okoliš i sve. Mi smo naravno uključili tu čak i turizam kako bi osigurali da se iskustvo za putnike sa smanjenom mobilnošću bude bolje i da u svakom trenutku njihovog putovanja imaju pristupačnost proizvodima i uslugama. Onda smo u amandmanu 12 uključili jednu novu definiciju ovoj pristupačnosti bez barijera. Da to bude razumljivo, primjetljivo i upotrebljivo bez nailaženja na konkretne prepreke i da na taj način ne dolazi do smanjenja neovisnosti naših putnika sa problemima i poteškoćama. U amandmanu broj 5 se potom bavimo legislativnom, dakle zakonodavnom logičnošću i konsekventnošću jer želimo koristiti zapravo da budemo dosljedni da koristimo i sadašnje propise, recimo putnička prava, da to bude zapravo pravna osnova za sve ove daljnje naše odredbe o e, posebnom mogućnostima uklanjanja barijera za sve ljude i putnike sa nekim invaliditetom. Hvala, gospodine Odmah predajem riječ gospodinu Kohu. Mm, hvala lijepo. Mislim da ovo izvješće predstavlja jako dobru osnovu za daljnju suradnju. Definicija ljudi s invaliditetom i pitanje da li su i ta, ta nova skupina koju je komisija uvela, da li se treba na nju to odnositi, dakle osoba sa funkcionalnim nedostacima ili nedostatnom funkcionalnošću, to bi zapravo prepustio da odluči od, odbor EMPLO. A ideju da se ovdje izvjestitelja da se uvedu ovi intermodalni prometna sredstva mislim da je jako dobra. U tom smislu sam i našem e, gostu prije podnevnom, ministru iz Malte, postavio pitanje koje međutim, koje međutim nije dao odgovor. Doduše, ali ovo tu proširenje na turizam, to što se tu predlaže, to mi je malo problematično. Jer meni je stalo do toga da imamo jedno vrlo koherentno, vrlo zatvoreno, dosljedno i logično i jasno zakonodavstvo, prema tome čim idemo na turizam to bi se izgubilo. To znači da osobe sa invaliditetom ili osobe sa smanjenom mobilnošću u svakom prometu, vrsti prometa i one propisi koje već postoje, za te ljude štite ih u zračnom, cestovnom, željezničkom i svakom drugom prometu, te se ne trebaju umanjivati, nego se trebaju još ojačati. A s druge strane trebamo na postići jednu bolju ravnotežu koja će nam omogućiti da se posebne potrebe ljudi sa invaliditetom za, zadovolje, a da pritom ne predstavlja to sve skupa jedan pregolemi teret bilo za javno, bilo za privatni sektor, bilo za operatore ili bilo kog drugog. Hvala lijepa. Sada riječ gospođi Hvala lijepa. Evrops, dakle zakon o pristupačnosti putnika svim proizvodima je već prije godinu dana do donesen za ljude s posebnim potrebama. Prema tome, krajnje je vrijeme da i parlament počne raditi na tom. Mi smo vodili u odboru za unutarnje tržište, koje je zapravo nadležni odbor za ovo, već vodili raspravu o tom. Što se tiče mišljenja u ovom našem odboru ovdje, željela bih toplo zahvaliti izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja koje definitivno odražava sva ona stvari koje ja sama smatram, pa i nemam što tu puno dodat, uključujući i ovo proširenje područja primjene na intermodalne aspekte sveog prometa, uključujući javni gradski prijevoz i tako dalje. Glede ovih amandmana o aplikaciji prostornih podataka, kod recimo različitih ruta ili e, različitih dodatnih radova i uvođenja različitih svih mogućih još dodatnih mogućnosti za osobe s invaliditetom u stanicama, kao što su recimo posebne strojevi za uređaj za ispostavljanje karata i svega ostalo, to mislimo da je vrlo dobro. Prema tome, to, u ovom trenutku nam se ovo izvješće čini vrlo dobrim i vrlo obećavajućim i radujemo se suradnji s novim izvjestiteljima i svima s kojima koji će na tom raditi. Hvala. Hvala sada. Riječ ima gospođa Bilbao. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih željela zahvaliti na ovom mišljenju izvjestitelju. I prvo bih rekla da moramo pokušati, barem pokušati, kako bi ljudima s invaliditetom omogućili da vode neovisan život. A to znači autonomiju, socijalnu i profesionalnu integraciju, a zatim jedan samostalan autonomni život i koji im omogućava da koriste i uživaju svim pravima koje garantiraju povelje o temeljnim ljudskim pravima i tako dalje. Sve su to stvari koje su zapravo obveze koje mi de facto ne ispunjamo u dovoljnoj mjeri, a to trebamo tim ljudima omogućiti. A sad sam htjela još nešto reći, malo jedno drugom težište da stavim. Kad god govorimo o ljudima s invaliditetom, onda se to uvijek nekako negativno prikazuje. Ali to se neki puta i u tom sintagmi ljudi s invaliditetom već osjeća. Pa mislim da bi trebali kod e, cijele te priče malo naše prioritete i težišta pomaknuti. Vidite, usklađivanje e, toj pristupačnosti bi moglo značiti i inovacije, nova tehnološka, tehnička rješenja. To bi bilo dobro ne samo za ljude sa tim problemom, sa invaliditetom, dakle, nego za sve. Osim toga trebamo govoriti o tome da to nisu samo rashodi i izdaci, nego da su to što se uvijek stavlja u prvi plan u svakom izvješću, nego da su to i prihodi. I investicije, investicije za korištenje onda šansi koje dobivamo kod inoviranja tih proizvoda. Riječ je naravno o poboljšanju pristupačnosti tržištu, ne samo za tu skupinu ljudi. To se može šire gledati. Prema tome, volila bih da nam komisija to još jedan puta pogleda i da nam kaže da li će kontinuirano nastaviti koristiti tu sintagmu ljudi s invaliditetom ili smanjenom mobilnošću. Ja sam već neke druge recimo stvari predlagala, recimo funkcionalna diverzifikacija da tako kažemo, tako da ne govorimo nužno samo o skupinama ljudi koji to trebaju, nego da cijelu priču ovu inovacije, novu nove uređaje, nove stvari, nova pristupačnost, da to puno šire i puno više shvatimo sa razine gledanja na inovacije, tehničke investicije i šanse, da to gledamo kao šansu. Kao što vidite, isto kao što su oni ovdje govorili o ljudima sa funkcionalnim ograničenjima, mislim da možemo to i druge strane gledati. Zatim, pitanje samog područja primjene. Ovdje se uključuje i javni prijevoz, gradski prijevoz, želje, dakle podzemna i tako dalje, ali riječ je naravno o usklađivanju toga na razini cijele Europe. Zatim, pitanje turizma. Ja se apsolutno slažem da se tu i turizam, da se to proširi i na turizam gdje važenja ovog direktive, jer kažem uvijek da je bitno razvijati turizam dalje. I onda se govori o različitim ciljnim skupinama, svi oni moraju, svima njima moraju biti proizvodi i usluge u turizmu pristupačne, dakle zašto to ne proširiti? To je dobro, po mom mišljenju. Potom, amandman osmi, ovdje je riječ o svim onim područjima koja bi trebala biti obuhvaćena ovom direktivom. Dakle, samo poslužni terminalni, web stranice, internetske stranice i tako dalje. A ako mi to ne bismo tu, možda bi trebali zapravo na tome globalnije prići, čitavom tom pitanju prometa. Od samog početka do kraja se moramo jednostavno brinuti zato da se svim ljudima olakša život, a ne samo ljudima s invaliditetom ili funkcionalnim ograničenjima. Ima tu jako puno drugih ljudi koji to pogađa i kojima bi time olakšali život pa mi ćemo te naše prijedloge već e, dostaviti pismeno. Mi, ali radimo, inače surađujemo i radimo na tome sa našim izvjestiteljem i nadamo se da će to na kraju biti jako dobar izvještaj koji se bori za neovisni život u svakom pogledu. Hvala gospođo Bilbao, gospođa Kilenen. Hvala gospođo Bilbao, gospođo... Hvala gospođo Bilbao, gospođa Kilenen sad ima riječ. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Dakle, pri, e, pristupačnost je jako važna za inkluzivnost i sudjelovanje svih u društvu u svakom aspektu i segmentu života. Međutim, pritom trebamo jednu stvar naglasiti. Dupliciranje, dakle preklapanje i radova i napora i investicija, ali i zakonodavstva trebamo izbjegavati. To, ta preklapanja su uvijek skupa i nepotrebna i loša. To već vidimo na području željezničkog prometa. Vidimo da tu imamo različite zahtjeve, različite kriterije koji se moraju ispuniti a nama trebaju bolje pretpostavke da zaista zajamčimo pristupačnost svima kako bi svi imali iste šanse. Mislim da su mnogi dionici se već složili s nama i ja bih volila od izvjestitelja od komisije nešto čuti malo više o tome kako ćemo tu zakonsku regulaciju držati na jednoj razumnoj razini, a da pritom nema preklapanja kod različitih područja. Gospodin Ertug. Hvala lijepo. Hvala vam na izvješću i hvala izvjestiteljima. Kad su, kad sad, kad radimo na tome da ljudima sa različitim ograničenjima ili invaliditetima omogućimo pristupačnost proizvodima i uslugama, onda vidimo, onda je to uvijek jako dobro. Međutim, ne smijemo zaboraviti da nemaju sve zemlje u Europi istu situaciju, niti e, da su uvjeti posvuda isti. I tu sad bih htio govoriti o nekim stvarima koje bi se mogle poboljšati. Mislim da moramo uzeti u obzir da već imamo različite propise po specifičnim sektorima, primjerice E, prava putnika i slične odredbe. Dakle, ponešto smo već uspjeli odraditi na evropskoj razini. A sada trebamo pametno kročiti, razumno postupati, a ne da ono dobro mislimo, a na kraju zanetski to loše izvedemo. Šta mislim pod tim? Primjerice, kad je u pitanju proporcionalnost, da to tako nazovemo, ako sam dobro shvatio, onda se na kraju krajeva, ostajemo sad kod ovih automata za izdavanje karata, treba svaki automat u okviru nekakvog roka od šest godina biti kompletno e, preinačen, inoviran, preobračene. Sad se pitam da li to možda nije previše jer ćemo na taj način možda ponegdje nepotrebno potrošiti novce a koji nam drugdje trebaju. Da vam dam primjer. Recimo na području smartfonova, pametnih telefona imamo nevjerojatno visoke brojke. Drugim riječima hoćemo reći never, bookinga, drugim riječima jako puno ljudi koji na taj način digitalnim putem eh, kupuju, bukiraju svoje karte. Mi recimo i znamo iz Njemačke, recimo vrlo je zanimljiv podatak, Njemačka željeznica je od siječnja do rujna 2016. godine, dakle za devet mjeseci u prošloj godini, 6,8 milijuna karata za vlak prodala preko smartfonova, preko pametnih telefona, sa jednom žestokom tendencijom povećanja, to stalno raste broj tih prodanih karata. Prema tome, neko ko je za jačanje mobilnosti i pristupačnosti svih ljudi, pogotovo onih koji imaju stanovitih problema s mobilnošću ili invaliditetom neke vrsti, evo onda se pitam da li smo zaista ovdje da li je to stvarno sad ostvarivanje cilja i shodno da u roku od šest godina kao moramo sve te uređaje promijeniti za prodaju karata kad ti ljudi to rade i digitalnim putem uglavnom. A ovo je skupo i nepotrebno drugim riječima. Još jedna stvar, koliko sam shvatio, ovdje se treba razlikovati između privatnih ponuđača i javnih ili da kažemo ponuđača ili prodavača koji su kao recimo javne institucije ili državne firme čak. Pa onda se pitam zašto mi ovdje za privatne ponuditelje dajemo minimalno opterećenje, a za one javne koji ovako i onako moraju e, davati i pružati javne usluge recimo i prema tome općenito nemaju previše sredstava zašto njih drukčije tretiramo, čemu ta onda razlika između njih. I to bih htio pitati izvjestitelja, jer ako već jedan propis donosimo, onda to treba biti za sve isto. Jer ne može biti da neka osoba koja ima ograničen mobilitet i koristi infrastrukturu nekog, nekog privatnika, da onda tamo ima bolje uvjete i njemu je lakše njemu ponuditi sve što treba osobi s invaliditetom nego javnom ponuđaču koji loše prođe. I kao zadnja stvar, kad pogledamo kompletnu ovu formulaciju, kako je formuliran tekst. Onda nam se čini, da li, dakle, da li mislimo tu podrazumijevamo servise, usluge ili ukupnu infrastrukturu koja je potrebna da bi se usluge pružale. To mi nije jasno, jer ovdje da li se, tu se govori o nekakvim internim entitetima, pa se onda pitam da li to vrijedi i za recimo upravne zgrade, da kažem, onih koji nude te usluge, jer mislim da to ne bi trebalo biti. To se mora nacionalno regulirati, ne može se na njih djelovati. Prema tome tu ne smijemo mijenjati, dakle ne smijemo miješati usluge i infrastrukturu potrebnu da se te usluge ponude. To treba razgraničiti. Jer infrastruktura ide po nacionalnom pravu. I onda još nešto. Tu se dalje parlament dalje još navodi i još to elaborira, pa sad tu spominje i javno zdravstvo i zdravlje i onda ne znam šta to treba značiti. Ja inače što se tiče moje profesionalne pozadine dolazim upravo iz sektora zdravstva i ne znam šta to znači. I onda isto ne znam koja je to nova mobilnost. Dakle, i to mi nije jasno. Dakle, vidim da je ovo dobro izvješće, ali su to stvari koje treba još poboljšati i to uvijek naravno u, uz jako relativiranje, a ne da tu potrošimo novce koje nam poslije trebaju za drugo. Hvala. E, imate riječ na jednu minutu. Najljepša hvala. Hvala lijepo. Hvala. Kolega Ertug me baš nadahnuo i imam pitanje jedno za Kita Taylora. Kada govorimo o e, primjeni provedbi postojećih e, odredaba, da li ćemo to preuzeti? Evo, imam jedan primjer, imamo iz Moldavije jednog enkipiranog eh, eh, studenta koji dolazi u parlament autobusom, no vozač autobusa neće eh, prilagoditi autobus kako bi taj mladić mogao sa svojim kolicima ući u autobus. No, možemo imati sva moguća pravila, ali treba se postarati da ih se provodi. Dakle, ne mislim da trebamo ići u smjeru površnog uređivanja, već se trebamo usmjeriti ka nadzoru provođenja postojećih e, uredbi. Hvala gospodine Van Kamp, a sada predajem riječ komisiji za tri minute i gospođa Emanuel Grange će nam e, ažurno dati informacije o stanju stvari. Najpša hvala. Emanuel Granš, e, našaca mog odjela, nažalost nije mogla doći zbog e, nepredviđene promjene. Ja sam ima Plasencija i bavim se ovim pitanjima u glavnom upravi Empl. Najprije Dopustite najprije da zahvalim izvjestitelju na ovom mišljenju o našem prijedlogu koje je utemeljeno na unutarnjem tržištu, no izvjestitelj je uspio u izvješće staviti moguće načine da se poboljšaju e, ova pravila i da se poboljša mobilnost osoba s invaliditetom. Vidio smo u izvješću kako se pomno razmatra način napređenja potreba, zadvojavanja potreba osoba s invaliditetom i to se tiče važnih tema kao što je urbani promet, intermodalne usluge i tako dalje. Primamo na znanje također i sugestije, prijedloge kako e, obvezujuće djelovati. Želimo iznijeti sljedeću argumentaciju u mišljenju. Postoji zahtjev da se promjene postojeći propisi i zabrinuti smo mogućom potrebom ovog izvješća u te svrhe jer ne postoji plan komisije kako bi se izmijenile odredbe i propisi s ciljem uključenja e, uključivo, dostupnosti. Isto vrijedi i za održivi plan urbane mobilnosti. Dopustite da kažem također da je usklađivanje sa Konvencijom vojnih naroda i sa postojećim propisima od velikog značaja za nas. Uvjereni smo u komplementarnost dva dvaju prijedloga s postojećim pravilima o pravima putnu, putnika sa smanjenom mobilnošću e, za propisi o aks, e, pristupnosti se bave tim pitanjima, a drugi se bave pitanjima sve moguće asistencije. Mi želimo reći da koncept koji je uključen u ovaj prijedlog ima za cilj da uključi pozitivne, dakle osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću uključuju sve osobe koje se ne priznaju službeno kao osobe sa smanjenom mobilnošću, već imaju potrebe za dodatnom pristupačnosti vozilima za prijevoz putnika. Želim reći dakle, da spomenuta je kada je bilo riječi o željenici dosljednosti i sukladnost sa postojećim pravilnicima, želim reći u okviru ovog prijedloga da Što se tiče uređaja za poništavanje karata, da oni uvijek ne postoje svugdje, ali kada postoje, da trebaju biti pristupni, dostupni osobama sa smanjenom mobilnošću i to je nešto što treba biti e, uključeno u prijedlog. Hvala predsjedateljice, hvala komisiji, hvala kolegama. Gospodine Taylor, samo trenutak, molim vas. Hvala komisiji, a vi imate sada zaključnu riječ. Malo ste anticipirali u biti. Evo vidimo koliko ste entuzijastični po pitanju svog izvješća, gospodine Taylor. Mikrofon je uključen. Um, yes, no, your contributions are uh, Da, hvala. Vaši doprinosi bili su jako zanimljivi i radujem se budućem uh, radu na tome svemu. S obzirom da tek počinjem u ovom svojstvu izvjestitelja, moglo bi biti moguće organizirati sastanak izvjestitelja u Sjeni s ciljem rasprave o mogućim kompromisima, no kako stvari sad stoje, prvo ćemo pomno sve ovo analizirati, proučiti. Doista sam bio zaintrigiran nekim idejama i kojima je cilj da se izbjegne dupliciranje i kako bi se, koji imaju za cilj unapređenje kvalitete života osoba sa ograničenom mobilnosti. Dakle, ovdje ima puno, doista puno dobrih stvari. No, s obzirom da sam povremeni korisnik e, kolica, E, moram reći da kada bih trebao izaći odavde i želio otići u kafić ili restoran, jako bi bilo teško naći bilo kakvo mjesto gdje nema nikakvih stepenica. Doslovno bi bilo nemoguće naći e, kafić sa e, gdje ne moramo silaziti ni stepence kako bi se došlo do zahoda. Dakle, moramo se baviti onim temeljnim, najosnovnim stvarima, a istovremeno trebamo olakšavati život ljudima, a to sve posredstvom čitavog niza novih tehnologija. Dakle, tim ljudima treba omogućiti da lakše putuju i da uživaju u životu. Hvala. Hvala, gospodin Taylor. A nastavljamo sa zasjedanjem i sljedećom točkom, a tu se radi... A, pardon. A tu se radi o izvješću... gospod... A što se tiče izvješća gospodina Tegora, rok za amandmane jest 8. veljače, 12 sati. Dakle, sad raspolažemo, raspolažete svim informacijama. Sada nastavljamo sa izlaganjem komisije o delegiranim aktima o smjernicama za TNT. Pozivam sad komisiju da u desetak 15 minuta predstavi pregled stanja stvari glede dva delegirana akta koja predviđa uh, uredba RTT, osobito članak 49. točka i 49.6. Predelegirani akt, članak 49.4 tiče se prilagodbe karata i globalne mreže. Komisija je to nedavno usvojila 7. prosinca prošle godine. Obavješteni ste o tome u newsletter putem komitologije. Prije što stupi na snagu ovaj delegirani akt eh, prosljeđuje se Europskom parlamentu i vijeću na eh, dvomjesečnu analizu, a drugi eh, Delegirani akt 49.6 tiče se o uključenju indikativnih karata o susjednim zemljama i trenutno se o tome pregovara i komisija će nas obavijestiti o stanju pregovora. Kao što sam to već rekla, želim vas podsjetiti da je jako važno da naš odbor doista pomno u bliskoj suradnji prati način na koji komisija izvršava ovlasti koje joj je parlament dodijelio. Dakle, instrukcije o TNT-u su neke od najvažnijih zakonodavnih mjera u okviru politike europskog transporta i mogu vas samo ohrabriti, dragi kolege, da pomno proučite i analizirate mjere koje je pripremila komisija. Dakle, sada dajem riječ Frederiku Versiniju iz DigiMove iz Europske komisije, a zatim ću zamoliti naše izvjestitelje gospodu Markusa Pipera, kojeg ne vidimo ovdje, i Ismaila Ertuga da uzmu riječ, a zatim će uslijediti razmjena mišljenja koordinatora i naravno svih zastupnika koji se žele javiti za riječ. Dakle, sada predajem riječ komisiji. hvala predsjednice. Dame i gospodo zastupnici, najprije vam želim zahvaliti da e, na tome što ste pozvali komisiju da se očituje i predstavi ova dva delegirana akta. Danas odlično ste e, oslikali kontekst i rekli koja je polje ova dva delegirana akta. E, najprije Najprije želim eh, pozdraviti razmjenu gledišta i suradnju koju smo imali s parlamentom za izradu ovih akata. Parlament smo redovito konzultirali i ponovno ću se osvrnuti na to. I želim eh, naznačiti da prvi delegirani akt koji ću predstaviti tiče se ažuriranja i redovitog praćenja mreže RTT, TNT, eh, što znači da otkako imamo uredbu TNT, ostvaren je veliki napredak, a to je rezultat zajedničkog rada triju institucija, koje za cilj imaju naravno da se uznapreduje s našim infrastrukturnim eh, mrežama i sustavom u Europi. A drugi delegirani akt tiče se infrastruktura eh, sa susjednim, zemljama susjedstva Europske unije. Ukoliko dopustite, sada ću preći na engleski. Dakle, prije što predstavim svaki nacrt delegiranog akta želim naglasiti da su oba ova elementa, da, nisu povezana uz iz, financiranje niti definiciju ključnih e, koridora, niti uspostavu koridora za željeznički teretni promet. Dakle, ovo su zasebne stvari. Dopustite mi, sada molim vas, najprije da predstavim prvi generalni akt koji se tiče statističkih e, novih informacija o mreži TNT. Dakle, komisija sukladno TNT uredbi nadzire tehničke parametre e, komponente infrastrukture mreže TNT. Članak 49.4 tiče se mogućnosti da se naprave delegirani akti s ciljem da se periodično prilagode aneksi, aneks prvi i drugi, a, imajući na umu moguće promjene koje su proistekle iz kvantitativnih pragova koje uspostavljamo kako bi se odredila, odredilo uključenjivanje infrastrukturnih komponenti u cjelokupnu mrežu. Dopustite najprije da vas obavestimo o postupku koji smo pratili. Komisija je pokrenula ovo ažuriranje 30. rujna 2015. godine u suradnji s nacionalnim e, vlastima, a na temelju e, protokola koji je etabliran u TNT sustavu. komisije, je onda redovito konzultirala nacionalne vlasti u nazočnosti predstavnika Europskog parlamenta na sastancima ekspertnih skupina. Imali smo jedan 9. Eh, rujna, dvije 2015. zatim 16.3. i 28. rujna 2016. godine. Na temelju ovoga se je eh, delegirani akt usvojen 7 prosinca, kao što ste rekli, i zada je pred, u Europskom parlamentu. Izmjene koje su predložene tiču se dviju različitih kategorija. Prva su prilagodbe mapama kako bi se strogo mogao preuzeti napredak koji je, e, dakle, zemljovidnim kartama e, kako bi se ukazao napredak. A drugi dio je uključenje novih elemenata mreže e, kada se prevaziđe kvantitativni prag. Ti kvantitativni pragovi tiču se na unutarnje vodne puteve, pomorske infrastrukture, zrakovne infrastrukture i multimodalne e, strukturne elemente. I ova analiza kvantitativnih pragova napravljena je sukladno zadnjim e, raspoloživim statistikama Eurostata. Sveukupno, Komisija je dobila 250 zahtjeva za izmjenama i 235 zahtjeva smo e, uvažili, što znači da smo odbacili 15 zahtjeva, a razlozi za odbacivanje su različite prirode. Bilo zahtjeva koji nisu upadali u polje primjene, neke izmjene su se odnosile na jezgro mreže, dakle na osnovnu mrežu, a to je nešto što se ne može, e, na što se ne može utjecati. Razlozi, drugi razlozi za odbacivanje ticali su se toga što nisu zadovoljeni pragovi ili e, popisi čvorišta čvorba. Od 235 zahtjeva 211 tiču se e, adaptacija za ostvaren napredak, osobito za cestovni, e, unutarnje plovne puteve i sl. A 34 su uključena u sveobuhvatnu mrežu. Tu su prvenstveno e, unutarnje luke, pomorske luke, logističke platforme i samo jedna zračna luka. Ova Ovaj monitoring ćemo e, periodično ponavljati i to će vjerojatno e, polučiti nove e, nove delegirane akte, a, naravno u suradnji s vijećem i parlamentom. Dopustite sada da pređem na drugi delegirani akt. Aneks tri e, uredbe TNT u vrijeme usvajanja te uredbe 2013. godine već je sadržala e, indikativne TNT e, zemljevide za neke susjedne zemlje, one koje su imale najbliže odnose sa Europskom unijom, Island, Norveška, Liechtenstein, Švicarska. No, već neki indikativni vidi su postojali koji se tiču Zapadnog Balkana i Turske. Članak 49.6 pruža mogućnost da se usvajaju delegirani akti i da se usvajaju te indikativni zemljopisi na temelju dogovora na viskoj razini koji su zaključeni između Europske unije i dotične susjedne države. Prošlih prethodnih godina ostvaren je napredak kako bi se dodatno osnažilo zajedničko planiranje mreže sa susjednim zemljama. Sveobuhvatni dogovor je uspostavljen sa Zapadnim Balkanom, Turskom i zemljama istočnog partnerstva, dakle Armenija, Azerbejdžan, Bjelarus, Gruzija, Moldova i Ukrajina. Posljedno tome, vjerojatno sjećate, prošle godine smo već imali delegirani akt s ciljem definiranja ključne osnovne mreže u na Zapadnom Balkanu. Sada predlažemo da se pođe korak dalje, te definiraju indikativni vidi za osnovnu mrežu u Turskoj i e, zemljama istočnog partnerstva. Sporazum na visokoj razini između Europske unije i dotičnih zemalja ostvaren je 21. lipnja 2016. godine u Rotterdamu na marginama dana posvećenih TNT e, mreži prošle godine. Sporazum uključuje i nove indikativne zemljovide koji će biti uključeni u predloženi delegirani akt. Tijekom ovog postupka komisija se savjetovala sa vlastima država članica u nazočnosti predstavnika Europskog parlamenta i tu na sastancima ekspertnih skupina tijekom e, prosinca 2015. godine, trećeg mjeseca rujna i prosinca 2016. godine. Dakle, nacrti delegiranih e, tekstova treba usvojiti komisija do kraja tekućeg mjeseca, vjerojatno 31. siječnja. Zatim će biti dostavljeni Europskom parlamentu. Cilj je omogućiti Europskoj uniji da bolje djeluje na suradnji e, i u smislu financijske suradnje sa susjedima. Ovdje se ne daju nikakva nova prava tim zemljama, no u biti cilj je da se bolje fokusiramo na zajedničke prioritete, te da se postaramo da i susjedne države pružaju usluge jednaki i da poštuju jednake standarde i norme kao i europske države članice. Želim reći da se slično radi i sa zemljama sredozemlja. Nije moglo doći do sporazuma u Rotterdamu na danima posvećenim TNT eh, mreži, no i dalje radimo na ostvarenju zajedničke definicije TNT eh, mreže u suradnji s njima. Hvala na pozornost i u svakom slučaju spreman sam odgovoriti na sva moguće pitanja. Hvala vam gospodine Versini, govorite jednako dobro engleski kao i francuski. No, nije vam zabranjeno govoriti francuski, znate. To je jedan od radnih e, jezika. Dobro, sada nastavljamo sa našim izvjestiteljom, gospodinom Ismailom Ertugom. Izvolite, imate riječ. Ehm, Hvala lijepo i predstavniku komisije. Mislim da sam to uvijek do sad govorio, pa ću i danas ponoviti. Ja sam naime duboko uvjeren da se možda, osim programa Erasma+, da su pored toga još ovi programi na izgradnji TNT koridora i te sveobuhvatne mreže najbolje što je u EU do sad još opće napravljeno za ljude i naše građanstvo. I hvala svima koji su do sada na tom radili u komisiji i vijeću. Imam baš nekih pitanja, ali više nešto se to odnose zapravo na ovo kako smo do sad radili, obrađivali ova, ovu TNT mrežu. I onda smo za vrijeme svih tih naših rasprava imali ovako jednu viziju budućnosti i gledali gdje bi se tu mogla neke, neke stvari revidirati još poboljšati. Ali evo kad slušam komisiju vidim da se tu jako puno napravila i sa našim susjedima, s državama susjedama smo jako puno postigli. To naime konkretno znači da Evropska unija na temelju te infrastrukture, tih sredstava i projekata, ima jednu geopolitičku polugu u ruci s kojom mi danas možemo puno više učiniti nego što to radimo. Mi stalno govorimo o velikim političkim ciljevima i velikim političkim ne znam, izjavama, deklaracijama, ciljevima i tako dalje. A ovdje imamo jednu geopolitičku zapravo polugu koju možemo jako puno toga stisnuti, pritisnuti ili pokrenuti, a ne koristimo je i u političkom smislu. E sad moje pitanje komisiji. Je li već razmišljala o tom, odnosno u kojoj mjeri je razmišljala o tom, da se spremi za reviziju TNT koridora i ove sveobuhvatne prometne mreže evropske i onda u kojem smislu misli da bi se moglo za budućnost poboljšati, šta bi se moglo optimirati i zatim gdje se osim svega ovog što je dobro u sadašnjoj zakonskoj regulativi, gdje imamo stvari koje su možda malo se pokazale da su ko mali hendikep i gdje bi to mogli popraviti jer nakon 3-4 godine korištenja se to već može reći. Hvala gospodine a Sada predajem riječ gospodinu Vimu van de Kampu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Naš su izvjestitelj Markus Piper nažalost nije tu, ali ako sam dobro shvatio, Ovaj dosje je dosje na kojem rade stručni ljudi, e, gospodin Ertug i gospodin e, Piper. E, veoma često kažemo da, se, da nekad zanemarimo detalje, a ti detalji mogu imati veoma pogubne posljedice, naročito što se tiče ulaganja u koridor TNT. Nadam se da sam dobro shvatio ovo, ali ako jesam, onda molim neko objašnjenje. Mi ovdje govorimo i o revizorskom izvješću koje se tiče ulaganja u infrastrukturu, naročito lučku infrastrukturu. Želim postaviti e, pitanje komisiji. Da li ovakva izvješća imaju neki utjecaj na ulaganje u mrežu TNT? Naš kolega je upravo rekao da je mreža TNT uspješna, ali e, ne smijemo zanemariti ulaganja. Gospodin Kramer je malo čas govorio o svim tim zračnim lukama koji se nalaze u regijama koji jednostavno nisu financijski održivi. Pa se pitam što je sa investicijama u ovu mrežu. I gospodin Marinescu me zamolio da dam dva komentara. On smatra da možemo biti zadovoljni ovim delegiranim aktima o kojima govorimo danas ti delegirani akti idu u e, smjeru poboljšanja TNT. A Također, gospodin Marinescu je zadovoljan što sada ovaj dio koji je nedostajao između Bugarske i Rumunske je riješen. O tome smo govorili e, na odboru za promet. Radilo se o 10 e, kilometara koji su nedostajali i jako je zadovoljan što je taj problem sada riješen. Hvala. Sada predajem riječ gospođi Sanders. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja se želim zahvaliti komisiji na svim informacijama. digase Naravno, tu postoji još neke tehničke prilagodbe e, koje moramo obaviti, ali što se tiče e, zemljovida i to mogu vidjeti naši lokalni i regionalni predstavnici, E, postoje određene bojazni. Mislim da je jako teško prilagoditi e, zemljovid e, koji bi trebao biti sasvim detaljan. Ovdje imamo zemljovid na kojem postoje dva koridora Valjadolida do Viktorije. I ovdje na ovoj karti koju imamo pred nama nam stvari nisu najjasnije. Zapravo ne znamo da li se radi o eh, visokobrzinskom vlaku ili nečem drugom. Ne znam Možda jednostavno ovdje boje nisu dovoljno precizne, možda je to samo problem boja na karti, a da je sve ostalo jako detaljno. U tom slučaju se ispričavam što ovo naglašavam. Ali, eh, linija između Almerije i Grenade je eh, prevozna linija koja je prouzrokovala dosta, dosta rasprava. I ovdje sada se moramo svrnuti i na zemljovid i na izvješće i reći da su lokalne vlasti kritizirale e, ovo zbog nedostatka e, investicija. Dakle, prvo pitanje je vezano uz greške na zemljovidu, a druge e, pitanje je povezano uz same činjenice izvješća. Kada su nam koordinatori predstavili izvješće, tu je također bila prisutna i komisija. Ovdje ne možemo točno znati tko je izravno odgovoran za greške i veoma često svi e, se počnu javljati za riječi gradonačelnici i svi drugi, te nam nije jasno tko snosi odgovornost. Pa ovdje možda postoji neki detalji iz izvješća koje, s kojima nisam upoznata. bilo bi dobro da komisija zaista uzme u obzir bojazni onih koje se ove stvari konkretno tiču. Možda biste nam mogli barem iz Kurtoazije e, poslati e, objašnjenje o ovom. Hvala, gospođa Selvanova. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti komisiji na ovom izlaganju i e, želim postaviti jedno pitanje. Ovdje postoji nešto što mi nije jasno. U prilogu 1, 17.37, kroz 38 nemamo e, puta između Brno i Pšerova, a to je dio Baltičkog koridora. E, i Baltičkog i Jadranskog koridora. U e, prilogu 1.14 kroz 33 vidimo taj dio puta. Pa se pitam radi li se o nekoj izmjeni ili je to greška. A ako je došlo do izmjene, pitam se da li ste razgovarali o toj izmjeni s predstavnicima Češke Republike. To proizlazi iz članka 49c prema kojem e, bilo kakva izmjena puta e, može biti odobrena samo uz e, odobrenje relevantne države. Ako mi možete odgovoriti na to pitanje. Hvala na ovom konkretnom pitanju. Gospođa Demonte, izvolite. Demontes. Hvala. Ja također želim govoriti o jednom konkretnom primjeru, budući da sadašnje zakonodavstvo nam e, pruža priliku e, stvaranja koridora bez nužno dogovora između e, država. Ovdje govorimo o koridoru broj 11 E, na koji način namjeravamo uskladiti ovaj koridor u mrežu TNT i kako komisija namjerava omogućiti e, povezanost i suradnju između e, baltičkih i jadranskih luka preko koridora 11. Tu imamo Trst sa jedne strane i Kopo Distriju s druge strane. Moramo omogućiti povezanost. Komisija je govorila o povezanosti između koridora i e, druge postojeće infrastrukture, ali nije objasnila ovo pitanje. A ovaj sastanak se održava nakon sastanka koji je organiziran 5.12. Tada su e, donesene neke odluke koje moraju biti u skladu s našim aktivnostima i mi moramo biti obavješteni o odlukama koje su tada donesene i bili bismo zahvalni ako bismo mogli dobiti više detalja o tome. Hvala, gospodin Kramer. Wim van der Kamp je malo prije već rekao um, nešto u vezi regionalnih zračnih luka i izvješća. Naime, to je bila prava katastrofa. katastrofa. Evropski novac koji je investiran gotovo da nije imao nikakav učinak. Uopće, mislim, brojke koje su vam imali kao ciljeve, ništa od toga nije ni bliza, ni slučajno ostvareno. A sutra ćemo imati opet novo izvješće, mislite, će biti bolje, neće. To je čista katastrofa. Tu imate tri zračne luke koje su, sve su subvencionirane evropskim novcima jer sve tri se nadaju da će postati najveći aerodrom, a udaljene su 10-15 km čak kad kad jedna od druge. I sad se onda pitam šta radimo opće s tim izvješćima, kakve, ima, kakve su tu konsekvence. Gledajte, mi imamo projekte u koje su ubačene milijarde i koje ništa ne donose, regionalne zračne luke i slično koje vi onda posljedice iz toga izvlačite. Jer zemlje članice kažu nama novac treba, sretni su da dobiju to novce, a sve im je ostalo svejedno. Naravno, jer oni su dok se to izgradilo, zaposlili svoju nezaposlenu građevinsku industriju i sve ostalo, novac je kolao i onda poslije baš ih briga, poslije nije bitno. Prema tome, kako ćete osigurati da se u budućnosti te greške ne ponavljaju i jeste li uspjeli naučiti neke, neke, neke stvari iz grešaka koje ste počinili? ali meni se ne čini da ste vi neke pouke iz toga izvukli. Druga stvar, može li komisija garantirati da će sve ove komitološki postupci i ti napori poštivati kriterije koje trebaju? a to je kriterij broj jedan, ona dodana vrijednost, drugo minimalizacija e, troškova i treće da imate vezu sa prekograničnošću. Vi znate dakle da je prekogranični projekt. E sad, vi znate da smo mi recimo, jutro sam već govorio o tim imamo onih 110 milijuna koji su dati za takav jedan projekt, ali koji i zašto? Zato da se ujedno vrši pritisak na zemlje članice, kako bi one misle ne samo na dodanu vrijednost za svoje vlastite unutar granične koristi, nego na dodanu vrijednost u među, za druge članice, za cijelu Europu. Zatim sljedeće, recimo, šta se događa ako se UVP direktiva jednostavno ne primjenja? Meni je kazano da je inače predsjednik komisije Juncker, stručnjak inače za prometnu politiku, ali i za politiku financiranja, da je on rekao u Češkoj, ako imamo projekt od deset e, država, onda mi uopće ne moramo gledati kako će izgledati javna nabava i bilo šta. Je li to točno, je li to u redu? Pa kako može jedan kom predsjednik komisije reći zakone koje mi imamo, evropski zakoni nisu potrebni i važno. Ako dosegnemo deset zemalja koje sudjeluju u projektu, baš nas briga za propise. Dakle, molim, mislim, to je, to valjda ne može biti tako, da se ne obazire na proračunske i, ostale ograničenja. Treća stvar, ovaj, kom, koridor, dakle, ja sam jako skeptičan Prema mojim iskustvima u parlamentu će i komisija i vijeće učiniti sve da što ste vi pokušali ovdje da bi vas stavili izvan snage. Da vas pitam, da stavite izvan snage. Da kažem, ovo je transeuropska sveobuhvatna prometna mreža koju su svi odlučili. I ako se sad ona treba proširiti, šta se onda događa? Neće li se i nas pitati? Zašto nas se neće pitati? Prije dvije godine ste rekli već da radite na tom proširenju, a sada smo informirani i možemo reći samo da ili ne. Uopće ne možemo dati protuprijedlog, ne možemo tražiti izmjenu. Mi sad možemo reći samo da ili ne. Jer vi ste sve bez nas napravili. Prema tome vidite barem napokon parlament je jedan prilično važan dio vlasti i moći u nekim pravnim državama Europe kakav bi trebao biti naš model življenja. Prema tome, kako ste vi dvije godine raspravljali i govorili o promjeni i dogradnji TNT mreže, napravili sve i došli s gotovim prijedlogom i mi sad možemo reći da ili ne? Ma mislim, neke proširenja koje ste predvidjeli su čak jako dobro, ali zašto me se tek sada o tome informira? a ne prije, jer sada mogu reći samo da ili ne, ne mogu niti dati prijedlog za poboljšanje ili ući u razgovor. I to ne može biti stvar za budućnost. Prema tome, šta ste si vi mislili pri tom? Zašto niste parlament prije involvirali? Zašto ste nas isključili? Iako smo mi sastavni dio europskog zakonodavstva, kao i iz, zamišljenja pa i realizacije svih projekata. Hvala, e, gospođa Sanders, samo jednu minutu. Da, hvala. Ja moram reagirati na ovo što je rekao Mikael glede revizorskog e, suda o lukama i zračnim lukama. Odbor za nadzor proračuna je također e, govorio o tome, no međutim ponekad se kritika usredotočavala samo na najbitnije elemente koji su prouzrokovali krizu. Ali sada Mislim da moramo ozbiljnije se osvrnuti na to pitanje. Neke male luke e, jesu značajne i moraju preživjeti, jer velike luke nisu naj E, sigurnije uvijek tamo imamo ogromna plavila i plovila i trebamo e, misliti kako na velike luke tako i na male. Svi imaju pravo baviti se tim aktivnostima i nadam se da ćemo uspjeti učiniti nešto dobro u Europi, a to je da imamo dobro razvijenu infrastrukturu E, u odnosu na e, ogromne kapacitete u Sjedinim američkim državama ili Kini, jer su to zemlje koje su mnogo e, veće od nas. Mikael, ti si govorio o stvarima koje se moraju revidirati, ali što se tiče revizorskog suda i izvješća, mislim da trebamo biti oprezni s tim izvješćem. Gospodine Kramer, imate jednu minutu. Nemojte zaboraviti, češke željeznice su ponudili Njemcima da imaju izrad direktni ekspresni vlak od Praga preko, do Minhena preko Pasova. Samo ako se ona rupa kod Udine od 1,2 km zatvori. Jel možemo za to dobiti e, pomoć od komisije da se tamo 1,2 km, a onda bi imali direktni vlak od Praga do Minhena preko Pasova. Evo vidite, recimo, a to su sad dvije do tri zemlje umješane, pa svejedno ćemo sami. Sada predajem riječ komisiji. Nemate, nažalost, puno vremena, ali eh, mi bi svi htjeli dobiti odgovore. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, rekla sam da bismo htjeli dobiti odgovor, ali možda ne nužno na sva pitanja, jer znam da vi niste nadležni za sva ova područja glede kojih su pitanja postavljena. Hvala najljepša, ja ću pokušati biti što precizniji u odgovorima. Kako bih odgovorio zastupniku Ertugu, želim reći da e, revizija smjernica TNT je predviđena u samoj uredbi i rečeno je da će do toga doći 2020 e, 2023. godine. Dakle, do tad nije bilo predviđeno revidirati uredbu TNT, a razlog zbog kojeg je ovo datum koji možda se čini dalekim je taj što u trenutku usvajanja ove uredbe su zakonodavci su smatrali da je za osnivanje jedne ovakve mreže potrebna stabilnost i predvidljivost za sve aktere. Dakle, sada uz delegirane akte želimo pokazati na koji način e, zemljovid e, može biti u skladu s izmenama mreže i e, u skladu s napretkom kojeg smo postigli, a nije cilj izmijeniti cijelu strategiju jer strategija ostaje ista kao ona zacrtana u izvješću. Mislim da ste vi bili izvjestitelj 2013. godine i to sve do buduće revizije koja je predviđena tek 2023. godine. Kako bih odgovorio na pitanje gospodine Vanderkampa i gospodina Kramera, koji su postavili pitanje e, povezanosti sa, sa investicijama. Zapravo ovo je E, jedna tehnička vježba vizualizacije stvarnosti mreže koja nije povezana nužno sa financijskim sredstvima koja se dodjeljuju za same prometne projekte. Uvjeti financiranja su e, definirani e, instrumentom za povezivanje Europe i u tom trenutku odbor za provjeru projekata ima E, e, nadležnost da vidi da li svi projekti odgovaraju i ispunjavaju e, zahtjeve. I u okviru instrumenta za povezivanje Europe komisija treba primijeniti preporuke revizorskog suda. Imamo više izvješća, izvješće o pomorskom prevozu tereta kao i druga izvješća o na primjer dobrom korištenju europskih fondova općenito ne samo e, instrumenta za povezivanje Europe e, sve to u cilju da pomognemo razvoju ovog e, područja, ne da imamo e, fragmentirane projekte, već da imamo projekte koji će biti iskoordinirani, koji će se ticati e, koridora e, i instrumenta za povezivanje Europe. Što se tiče razlike između velikih i malih projekata, u prošlosti moram priznati da se veća pozornost davala velikim projektima, no od prije nekoliko godina komisija je ipak usmjerila svoju pozornost na manje projekte, naročito prekogranične projekte koji e, su ispunjavali e, ciljeve instrumenta za povezivanja Europe i koji su specifično namijenjeni za povezivanje e, na primjer Njemačke i Češke republike o kojem ste vi govorili. To su projekti koji su nešto manji, koji se tiču željeznica i koji mogu omogućiti bolju povezanost gradova u Europi. Što se tiče analize procjene učinka. To je eh, jedna od odredbi eh, uredbe o eh, instrumentu za povezivanje Europe. Moramo za svaki projekt provjeriti da ispunjava sve zahtjeve, odnosno europske propise, uključujući i analizu okolišnog učinka. Glede različitih pitanja postavljenih o posebnim projektima. Pokušat ću odgovoriti e, gospođi Sander, Sander, o povezanosti između Valladolid, Santander s jedne strane i Valladolid i Viktorije s druge strane. E, ovdje se zapravo radi o e, rezoluciji, koji koju smo primijenili na ove zemljovide, jer to su linije koje su mješovite, koje će preći u kategoriji e, visokobrzinskih e, vlakova uz odobrenje španjolskih vlasti, a na ovom zemljovidu tu e, zapravo je situacija ista kao i na prethodnim kartama. Dvije zemlje, dvije boje koje smo koristili, dakle zelena i ljubičasta, su boje koje predstavljaju dijelove ovih putova. Što se tiče e, južnog dijela, Almerija i Granada, ta e, linija je potvrđena kao konvencionalna linija osnovne mreže za 2030. E, godinu. linija brzih vlakova se može predvidjeti, ali tek nakon 2030. godine i to je razlog zbog kojeg e, nismo to unijeli na ovaj dokument kojeg imate pred sobom. E, gospođa Senalova je postavila pitanje o mreži e, u Češkoj republici. Ja sam vam zaista u potpunosti na raspolaganju i mogu detaljnije razgovarati o ovom pitanju, no delegirani akt o kojem govorimo danas nije uveo nikakvu izmjenu e, u češku infrastrukturu. Nije došlo do zahtjeva za izmjenama E, u mreži od strane čeških vlasti, što znači da se karta neće izmijeniti u odnosu na 2013. godinu. No, ukoliko želite, ja ću to s vama detaljno provjeriti. Možda se ovdje radi samo o vrsti fotografije koja je takva da e, se ne prikazuju svi detalji, ali mogu vam potvrditi da nije došlo ni do kakvih izmjena što se tiče Češke republike. A kao odgovor gospođi De Monte o e, koridoru za prevoz tereta e, broju 11. To je koridor o kojem se trenutočno raspravlja u okviru prevoznih koridora. To je nešto što nije e, povezano sa mrežom TNT sve luke o kojima ste govorili su luke koje su e, dio e, mreže TNT i e, suradnja među njima je organizirana uz pomoć Baltičkog i Jadranskog koridora. To bi bilo sve, gospođo predsjedavajuća. Hvala najljepša, gospodine Versini. Sada nastavljamo s našim dnevnim redom. No prije toga e, prelazimo na zatvorenu sjednicu, pa molim sve one koji e, su bili uz nas e, za vrijeme cijelog ovog dana, da nas sada napuste i vidimo se sutra. Dakle, pozivam predstavnike komisije i novinare i sve one koji ne smiju biti na zatvorenoj sjednici da napuste prostoriju.